Today is possible to start immediately. Everybody knows our... Evo danas možemo odmah početi s radom. Svi dobro poznajete našeg eh, bivšeg kolegu iz parlamenta, predsjednika vlade Latvije. Hvala što si, Kristijaniš, danas se odazvao na ovu važnu raspravu o budućnosti Europske unije. Danas si ovdje u parlamentu, u svom domu. Jako dobro poznaješ parlament. I rasprava će biti vrlo jednostavno s tobom, jako dobro si upoznat sa stavom Europskog parlamenta, značaj Europskog parlamenta, dobro poznaješ predsjednika Europske komisije, potpredsjednika komisije. Hvala vam svima što ste se odazvali. Kao što znate, mi želimo da Europski parlament bude u samom središtu političke rasprave u budućnosti Europske unije. Ti si počasni član ovog parlamenta I odmah ti predajem riječ. Najljepša hvala. Otvaram i pribilježavanje elektroničkim putem za spontano javljanje za riječ i zaključit ću prijave nakon izlaganja premijera Karenča. augsti tajani kungs prezident juncker kungs dragi predsjedniče tajani dragi predsjedniče juncker uvaženi zastupnici dame i gospodo prijatelji dopustite najprije da kažem koliko je zadovoljstvo obrati vam se na ovu jako važnu temu, dakle, budućnost Europe. Kao što jako dobro znate, skoro već deset godina radio sam u Europskom parlamentu kao zastupnik i uspio sam u tom razdoblju naučiti nekoliko stvari. Man muss mindestens auf drei Sprachen dobro je što se možemo ovako sporazumiti e, jer je e, sada evo došlo vrijeme upravo za razne jezike. Kada dođete raditi ovdje morate razumjeti i moći govoriti barem tri jezika. S francuskim je malo puno, s francuskim je puno teže, dakle uspijevam razumjeti, ali teško mi je govoriti na francuskom. No nastavit ću na engleskom, evo ga, to je četvrti jezik. Evo, došli smo do kraja mandata i budući izbori su vrijeme razmišljanja. No, prije no krenemo dalje, htio bih se osvrnuti malo na povijest i dati jasan kontekst. Dakle, Latvija, Europa. Što je to što povezuje međusobno Europljane? Doista kad se o tome želi razmisliti, onda je to zajednička povijest od stare Grčke i Rima, kršćanstvo do današnje Europe i to kršćanstvo e, zadnje zidne kršćanstva su bile na Baltiku koje još nisu bile dio ove zajedničke kulturne vjerske baštine. Dakle, tek e, na prelazu 12. 13. stoljeća papa u Rimu je odobrio križarski rat eh, protiv eh, nekršćana na Baltiku. I od tad je naša zemlja prošla kroz sve kulturne promjene, razvoj, nemire kroz koje je prošao je ostatak Europe. Bila renesansa, reforma, prosvjetiteljstvo. Danas je naša zemlja prvenstveno luteranska, imamo jak Katlučanstvo katoličanstvo na jugu, jugoistoku. Mi sebe kroz svoju povijest doživljavamo kao pragmatične, strpljive ljude, volimo racionalno razmišljati i poštujemo zakon i pravila. U zemlji imamo jako kreativnost i osobno poduzetništvo koje je uvijek bilo prisutno. Sad već stotinama godina nakon usvajanja kršćanstva naša zemlja suočena je bila sa raznim e, vojnim i političkim e, prevratima. S vremena je to dolazilo iz Njemačke, ponekad iz Poljske, ponekad iz Švedske, ponekad iz Rusije. I svo to vrijeme mi smo čuvali svoj identitet, jezik i kulturu. I tek krajem Prvog svjetskog rata 1918. smo konačno proglasili neovisnost. Trebalo je su nam još dvije godine da taj rat e, neovisnosti nas riješi preostalih ruskih i njemačkih vojnika koji su tu tada još bili. Što tiče osobne povijesti, evo moj otac i djed su, moj djed je bio u carskoj ruskoj vojsci, ka, zatim je postao bolševik koji se borio protiv revolucije, e, protiv, cara i kada je čuo da je naša zemlja proglasila neovisnost, vratio se doma i postao borac za neovisnost. I to je tipična tadašnja priča. Naša se zemlja u međuratnom razdoblju razvila i onda je došao drugi svjetski rat koji je nanio veliku štetu u Europi i tu ja nastupam. Ja sam sin izbjeglica. Ratnih izbjeglica. Moji roditelji koji su bili djeca 44. Mama imala 8, tata 14. Pobjegli su malim e, barkama iz Latvije u Švedsku. Dakle, 5000 Latvijaca je došlo u Švedsku, a 2000... E, i to sve pred e, sovjetskom vojskom koja je po drugi put došla i razarala zemlju. 200 tisuća ih je otišlo u, e, u Njemačku. Moje, moji roditelji su dakle došli u e, Švedsku, zatim e, u Ameriku. Prvi put sam došao u Latviju 1984. kada sam bio u srednjoj školi, u zadnjoj izbjegličkoj školi, latvijskoj izbjegličkoj srednjoj školi koja je postojala u Münsteru u Njemačkoj. Da sam prvi put kročio na tlo Latvije. To je bio drugačiji svijet, drugačija zemlja. Sve je bilo sivo, Ljudi se nisu smješili na ulici, svugdje su bili sovjetski vojnici koji su bili na dopustu, sve prisutni. Vidjelo se apsolutno nedostatak ulaganja u infrastrukturu, bilo se radi o zgradama, cestama, mostovima, vidjelo se kako se zemlja raspada kako je solidarnost nastupala krajem 80-ih u Poljskoj i srušen Berlinski zid 89. Došlo je do promjene našoj zemlji. Mi smo konačno ponovo došli do neovisnosti 1991. I u jako kratkom razdoblju razvili smo demokratske institucije, slobodno poduzetništvo, bankovni sustav, tržišno gospodarstvo, skoro od ništice smo pošli. 2004. dakle samo 14 godina nakon što smo došli do neovisnosti pridružili smo se Europskoj uniji i NATO-u. par tjedana kroz par tjedana proslavit ćemo 15 godina od našeg e, ulaska u Europsku uniju i mogu reći u ime svoje zemlje da nismo zažalili jedan jedini dan od kako smo se pridružili Uniji. So what, what is, what is the EU? Što je ta unija? Najprije moramo naglasiti da se tu radi o uniji vrijednosti. Sloboda, demokracija, vladavine prava. Kako se kroz povijest rješavaju nesuglasice u Europi? Vojnicima, oružjem, puškama, tenkovima, uništenjem. A kako to danas radimo? Napornim raspravima, diskusijama, glasanjem, ali je to i bolje od onoga što se ranije radilo. Europska unija je također i gospodarski razvoj, a u samoj srži toga svega je jedinstveno tržište. Otvaranjem granica stvorili smo jedno od najvećih tržišta na svijetu, preko 500 milijuna ljudi. To je u grubo ekvivalenta Sjednjih američkih država koju se smatra najvećim, najjačim svjetskim gospodarstvom. No, nije sve savršeno u EU. Svi mi političari znamo da postoji puno antieuropskih eh, nastrojenosti. Političari nude simplistička rješenja jako složenim pitanjima. Često ih nazivamo populistima. No, moja poruka ovdje jest da se ne treba boriti protiv populista. To je beskorisno. Treba pokušati razumjeti zašto ljudi slušaju populiste, zašto su ljudi nezadovoljni. Dakle, zašto su ljudi nezadovoljni? Što se to dogodilo? Vratimo se 10 godina natrag, 2008-2009. Banka je propala u Sjednjavajućim državama. Dobro, svako malo se to desi. Ali to je izazvalo lančanu reakciju bankovnih kriza u svijetu, a napose u Europi, što je izazvalo gospodarsku krizu najveću od velike depresije. BDP moje zemlje izgubio je skoro četvrtinu svoje vrijednosti, najveći pad i druge zemlje su izgubljene vrijednosti, ali možda ne toliko. I kako smo izlazili iz te gospodarske krize, što se dogodilo prije par godina? Migracijska kriza. Nemir na Bliskom istoku koji je započeo kao mirne revolucije koje se pretvorilo u krvave revolucije i onda je došlo do navale migranata izbjeglica. I rezultat toga svega jest e, ono što možemo nazvati političkom krizom, jer ljudi gube povjerenje u sustav i vjeru u njega. To je nešto se može razumjeti. Moramo im pomoći da povrate tu vjeru. Dakle, kada razmišljamo o glasačima, evo, treba vidjeti koje su njihove glavne brige. Ja mislim da su četiri. Zaposlenje, kvaliteta života, povezano uz migraciju, okoliš i sigurno okruženje. U govoru o budućnosti Europe moramo se baviti ovim četirima temama. Dakle, kada govorimo o radnim mjestima, što s njima? Europska unija ima mehanizam kojim će potaknuti zapošljavanje i to je ono što se naziva jednostavnim riječima jedinstveno tržište. Sjećam se jedne priče iz djetinjstva Otac ima tri sine, da štap jednom sinu, kaže mu slomi ovaj štap. Onda da drugi štap sinu, kaže mu slomi ga i on ga slomi. Pa, koja je poteškoća? Ovo nije teško. I e onda mu je dao čitav e, snop e, tih, tog pruća i rekao mu slomi to. I prvi brat nije mogao, drugi brat nije mogao, treći brat nije mogao. Pouka jest kad si sam, možete se lako slomiti, poput štapa pruta a kada ste složni zajedno, onda ste moćni. I to je ljepota jedinstvenog tržišta. E sad, pred jedinstvenim tržištima su izazovi koji dolaze izvana. Imamo nadolazeću Kinu koja se više jača i upravu u Americi koja e, smatra da e, je zadužena za organizaciju svjetske trgovine i poslovanja. Što je s Kinom? Dakle, to je zemlja koja mm, ne, e, otvoreno subvencionira svoju industriju i koji nastupaju na europskom tržištu e, na nepravednim temeljima. Istovremeno, europsko tržište nema jednak pristup kineskom tržištu. Dakle, koji je odgovor koji se tu može pružiti? Ja smatram da je odgovor nepravednom tržišnom natjecanju nije protekcionizam. Mi ne možemo nastupati kao kinezi. Mi ne možemo postati kao kinezi, već trebamo tražiti da kinezi postanu više kao mi glede otvaranja i trebaju otvoriti svoje tržište. Mi imamo puno utjecaja zajedno, ali to trebamo iskoristiti, ali ne kao oni štapići koji e, pojedinačno ne predstavljaju ništa, ali kao snop možemo mijenjati stvari unutar Europske unije dalje imamo prepreke. A to je povezano sa unutarnjim preprekama koje su povezane uz jedinstveno tržište. To se tiče i digitalnog sektora i sektora usluga. Pitam sebi, pitam vas, zašto najveća internetska poduzeća dolaze iz SAD-a? Zašto nisu europska poduzeća? Odgovor je jasan. SAD ima eh, dolar na cijelom području ima federalnu vladu i federalni proračun i nula prepreka između federalnih država. Dakle, oni imaju doista jedinstveno tržište, a mi imamo prevelike prepreke. Dakle, ako želimo imati te nacionalne šampione, ne mislim da bismo trebali podvrgavati svoje eh, tržište kako bismo e, stvarali te nacionalne e, šampione. Mislim da trebamo e, uništiti te prepreke, maknuti prepreke kako bi se stvorili ti nacionalni šampioni koji bi mogli preuzeti, prevladati Europu, SAD i Kinu. Jedan od ugalnih kamena ovog jedinstvenog tržišta je financijski sustav banke. Prije deset godina najveća prijetnja bankama bila je likvidnost. Stvorili smo tada bankovnu uniju kako bismo spostarali da Europska središnja banka nadzire sve najveće banke kako bi ih u... kako bismo bili sigurniji da će banke biti tu sutra. Svijet se u ovih 10 godina promijenio, likvidnost više nije glavni problem. Novi problem se pojavio, a to je terorizam u Europi i financiranje terorizma. A kako se to događa? Često ilegalnim e, fondovima koji se kreću kroz bank, europski bankovni sustav. Dakle, kako napredujemo po pitanju borbi protiv e, pranja novca? U ovom domu sam bio suizvjestelj na zadnje dvije direktive o borbi protiv, e, korup, protiv pranja novca sa gospođom Sargentini. Dakle, zakonodavstvo protiv pranja novca, AML takozvani, e, bavi se dakle o analizom e, rizika. Dakle, na našem istoku imamo veliko gospodarstvo, rusko gospodarstvo i zadnjih 20 godina novci iz Rusije su htjeli izaći iz te zemlje. Zašto? Zato što je Europa sigurna. Europa ima vladavnu prava, nitko vam neće oduzeti vaše, vaše novce bez sud, sudske intervencije. Dakle, neki od tog novca dolazi, većina od tog novca dolazi u Europu, neki je čist, neki nije, manjina ali oni koji pristaju da rade s kriminalcima, dakle ne govorimo ovdje o onima koji žele optimizirati e, povrat e, e, govorimo ovdje o kriminalcima koji prebacuju u Europu milijune eura. Oni su poput kobaca i traže slabe karike. U ovoj zemlji se može napraviti ovo, u onoj se može ono, u trećoj se može to. I naša zemlja je bila dio tog lanca, nije bila sama. Dakle, pranje novca je europski problem. Od kako sam postao predsjednik vlade, nemam, nemam vremena da čekamo da svi ujedinimo, dakle da se dogovorimo oko zajedničkih pravila. Tako da ja sam počeo čistiti svoj dom. Imaćemo najčišći i najotporniji bankovni sustav u Europi. I ako treba, Latvija će vam kroz koju godinu moći svima reći kako treba početi svoj dom. Ali to je isto kao borba protiv e, štakora. Dakle, mogu se postarati da u mojoj kući ne bude štakora, i, ali šta je sa susjedima? Dakle, kriminalci su možda otišli iz Latvije sada, ali su, nažalost, uvjeren sam, e, ostali u Europi, nisu je napustili. Dakle, moramo cijelo susjedstvo početiti, a to znači moramo imati AML sustav koji mora biti centraliziran, isto kao i bonitetni sustav mora biti jak i važan korak naprijed. To se mora napraviti. Još jedna briga, briga eh, jesu glasači i migracija i naš, na, naša kvaliteta života. Po tom pitanju nema jednostavnih odgovora i ne mislim da itko može pružiti jasne odgovore. Istina je da je Europa divno odredište za život, za rad. Imamo vrsta gospodarstva, demokracije, vladavinu prava, individualne slobode i brojni naši susjedi time ne raspolažu i to su jače autokracije okolo, veći će biti pritisak ljudi koji žele doći u Europsku uniju, to neće, se neće smanjivati. Dakle, moramo se naučiti nositi s tim. Moja zemlja je isto tako imala iskustvo s imigracijom. E, tijekom 50 godina sovjetske okupacije više od 700 tisuća ljudi, imigranata, došlo je u našu zemlju. To je jedna trećina našeg stanovništva. Nas ima samo 2 milijuna. 700 tisuća ih je došlo. Naša vlast nije imala šta za reći po tom pitanju, jer nismo imali vlast. Moskva je donosila odluke, sve odluke. Nije bilo nikakvog sustava suodlučivanja, niti smo mogli davati mišljenje. Dakle, nakon što smo povratili na ovisnost, kako smo se nosili s tim? S, jednim, s jednom riječju i integracija. Treba raditi s ljudima, treba raditi na obrazovnom sustavu, treba dovesti ljude, uključiti ih u svoju kulturu, uvesti imigrante u svoju kulturu. To je način na koji se ide naprijed. To ne možemo zaustaviti ljude koji žele ući u Europi, u Europu. Mi smo destinacija koju ljudi preferiraju, ali možemo ih integrirati, možemo učiniti nešto kako bismo ublažili te tokove. I jasan odgovor tome svemu jesu vanjske granice Frontex. To je divan program koji treba ojačati. Jer ako možemo pokazati glasačima da držimo pod kontrolom vanjske granice, onda možemo imati slobodne unutarnje granice i više nećemo imati situaciju od prije par godina kada unutar Schengena, sjećate se da smo išli stalno između Strasbura i Njemačke, oni koji su tamo išli u E, bili u hotelu da su, da, je most, da su mostovi bili zatvoreni ili da su provjeravali svako auto. Dakle, to nije način. Dakle, moramo imati unutarnje tržište koje će biti otvoreno, jedinstveno tržište da koje će funkcionirati, ali znači da moramo imati čvrste vanjske granice. Moramo financirati izbjegličke kampove, to je neizbježno. Moramo financirati razvoj gospodarstava i vladavnu prava u trećim zemljama, to je isto tako neizbježno. I moramo raditi na integraciji. Europa je unija 28, još uvijek 28 suverenih država sa nacionalnim identitetima i jako je važno da očuvamo nacionalne identitete, kulture i jezike. I mi to radimo kroz integraciju onih koji ulaze. Oni koji dolaze trebaju se prilagoditi našim zemljama jer tako stvari funkcioniraju u svijetu i na tome se treba raditi. Ako pokažemo da možemo kontrolirati vanjske granice i da možemo integrirati E, pridošlice, onda ćemo svi biti puno pušteniji oko ovoga svega. Treće pitanje, okoliš. Klimatske promjene. Evo, neću ulaziti u srž toga svega, ali one su tu. E, nafta, ugalj, ugljen, e, gore i vidimo da imamo e, veliku štetu od toga. Dakle, moramo povećati e, nove izvore energije. No imamo problem jer sve države članice nemaju isti energetski miks. Moja zemlja je upravo iza Švedske, dakle mi smo skoro došli do 40% obnovljivih izvora energije, dakle mi smo znatno ispred, ali nisu svi u toj situaciji. Neke zemlje su jako ovisne o ugljenu i ne možemo samo tako poželjeti da nestanu fosilna goriva. Neko treba platiti tu tranziciju. Dakle, treba nam malo vremena za to. E sad, bez obzira na to kako brzo želimo napredovati, jednu strukturnu promjenu moramo napraviti kako bi te promjene bile brže. A evo, ja sam sve se vrti oko jedinstvenog tržišta. Dakle, moramo imati otvoreno tržište energije, otvor, konkurencije. Moramo imati konkurenciju za obnovljive energije. Evo jedan primjer, tržište električne energije. Mnoge države su regulirale e, tržište e, cijena električne energije. Dakle, potrošači, bez obzira koji je dan, jutro, podne, veče, e, more, imaju zajamčenu istu cijenu. Dakle, niko više nije motiviran kad će uključiti perilicu ili bilo šta i kad je ugasti. Dakle, dobro. Ali u, na onim tržištima gdje imate konkurenciju, onda će cijena ovisiti o danu i trenutku dana. I dakle, kada imate udarne sate, onda e, skupe sate, onda onda ćete biti motivirani da smanjite temperaturu svog e, hladnjaka jedan ili dva stupnja. Ako to milijuni ljudi naprave, onda će se ostvariti rezultat. Ako imate deregulirana pravila, onda ćete imati, treba, trebate imati deregulirano tržište. Treba tržišno natjecanje imati svugdje. Četvrto, sigurnost a to je riječ koja znači različite stvari različitim europljanima. Kada u Europi razmišljamo o sigurnosti, europljani misle na nekontroliranu imigraciju, terorizam i to je još jedna prijetnja koje se ljudi boje. Na zapadu Europi možda je da je veća prijetnja sada neuređeni Brexit, ne samo u trgovini, nego i miru u Sjevernoj Irskoj. to je doista veliki izvor zabrinutosti. Ja sam iz Latvije i kada moji sugrađani razmišljaju o sigurnosti, misle prije svega na Rusiju. Rusija je istočni susjed cijele Europe i ima vladu koja ima jednu politiku. Dakle, ona je uvjerena i to je u njihovim političkim dokumentima da je okružena neprijateljima i da je stalno pod napadom. To je njihovo uvjerenje. Kako se oni tome suprotstavljaju? slabeći vlastite neprijatelje. Sada je u Europi najveća prijetnja koju predstavlja Rusija ne vojne prirode, to jest velika, ali ne najveća prijetnja. Mi imamo također NATO, ali najveća je prijetnja pogrešnih ili čak lažnih informacija. Mi živimo u svijetu ovih eh, krasnih uređaja koje imamo svi u džepovima ili na stolovima i kao i mnogi, ja sam prije više godina vidio, eh, mislio da je informacijsko doba, neograničeni pristup eh, informacijama i da možete na internetu svašta naći dobroga i kvalitetnoga, ali isto tako društvene mreže su sjajan način za trenutačno širenje laži i dezinformacija i kako ljudi sve više odustaju od e, čitanja masovnih medija i obrazovanih novinara koji imaju neku etiku i provjeravaju izvore. Dakle, što više ljudi primaju e, informacije iz druženih mreža, moramo onda u skladu s time promisliti o odgovornosti takvih platformi, o odgovornosti pružatelja usluga na internetu za sadržaj koji se njima širi. To je skliski sklizak teren jer tu moramo naći granicu između zaštite i cenzure. Kao latvijac nikad neću podržati cenzuru iz povijesnog iskustva, ali moramo tu granicu prepoznati zato jer nas time napadaju i suprotstavljaju nas jedne drugima. Ili razmislite o raspravi o cijepljenju. Odakle je došao taj argument da cijepljenje vodi autizmu? To možete pripisati Rusima. Uvjerenje da se ne treba cijepiti zapravo je dovelo do ozbiljnih posljedica u Europi. Ili rasprava o imigraciji, iza toga također stoji Rusija. Ili Brexit, i Rusi su to snažno prisutni. Dakle, imamo tu e, prijetnju i tu tvrdnju da je George Soros e, grozna osoba i da na neki način ugrožava naš način života i to sve dolazi iz jednog jedinog izvora. I ako to ne prihvatimo kao činjenicu, ne možemo se s time nositi. No kada je riječ o sigurnosti svojnog stajališta, moja zemlja ulaže 2% svojeg BDP-a u vojsku. Mi smo članice NATO-a i smatramo da svi to trebaju učiniti. No, vojni aspekt je samo jedan dio jednadžbe, a drugi jednak e, važan dio jednadžbe je e, suzbijanje širenja lažnih informacija i tu moramo razmotriti uvođenje zakonodavstva. Na kraju ja ne bih bio latvijaca da ne spomenem e, neke stvari u vezi sa VFO-om, višegodišnjim financijskom okvirom, dakle sedmogodišnjim proračunom s kojim se svi nastojimo nositi potpuno se slažem kao i parlament da trebamo ulagati više u istraživanje i razvoj u Europi i u mlade koji će stvoriti nova radna mjesta, novo bogatstvo i nov rast u budućnosti. To je izuzetno važno. No, jednako je važno da ulažući u istraživanje i razvoj, ne činimo to u e, samo nekoliko odabranih zemalja, nego u čitavoj Europi. Zašto? Jer pametnih umova ima svugdje u Europi i svugdje u Europi trebamo rast. Ako mislite da se izvrsnost treba usredotočiti samo u neke zemlje, onda se činimo medvjeđu uslugu. Da, podržavam istraživanje razvoja, ali to mora biti raspodijeljeno po čitavoj Europi. To je jako važno. Zatim kohezija. Kohezija je i dalje važna, ali moramo biti pametni, odnosno moramo pomoći ka e, konvergenciji prema gore i slabijih regija. I na kraju, ali ne i najmanje važni, poljoprivrednice u Europi. Kada se razmatrao na početku europski proračun, on je se uglavnom bio poljoprivredom, to je još uvijek važno, ali nije tu samo poljoprivreda. No tu trebamo također ispraviti jednu povijesnu nepravdu. Svi poljoprivrednici u Europi se natječu na istom tržištu, europskom tržištu i tu dobivaju tržišnu cijenu. Mi izravnim plaćama e, subvencioniramo poljoprivrednike u Europi, ali tu postoji kvaka. To ne činimo na jednak način, čak ni blizu toga. A tri zemlje koje su na dnu te ljestvice su tri baltičke zemlje, odnosno Latvija, Litva i Estonija. I to iz matematičkih razloga koji vuku korijene iz 90. godina prošlog stoljeća. Naši poljoprivrednici se natječu sa svima ostalima, a jedini način na koji to mogu učiniti jest na štetu vlastite dobrobiti. Dakle, oni su prisiljeni biti siromašnima kako bi se natjecali na istom tržištu. I e, Mislim da ne bi trebalo subvencionirati nikoga, ali to nećemo ostvariti u sljedećih e, sedam godina, no ako već subvencioniramo, onda to trebamo činiti na jednak način za sve. Evo, približavam se kraju, možete odahnuti. Dragi prijatelji, Europska unija nije i nikad neće biti savršena. Ona to jednostavno nije. Ali to je najbolja stvar koju ja mogu smisliti. U Europi stotinama, čak i tisućama godina razlike su se rješavale silom. Oni koji su bili jači, koji su ustrajali i su bolje prolazili, a oni koji su bili slabi, pa Europa je zapravo postigla daleko više od svega što možemo sami smisliti. Europa se udružila slobodnom voljom i uz pristanak vlastitih građana. Zemlje članice mogu otići iz Europske unije, ali na primjeru u Brexita vidimo da nitko od nas nije uvidio koliko je teško, ali to potvrđuje i način funkcioniranja Europe. I, i kao što smo rekli na vijeću, ova dobra volja i jednoglasno stajalište ovo usuglašavanje preostalih 27 zemalja pokazuje da možemo ipak nakon dugotrajnih rasprava riješiti sve mirno, bez pribjegavanja nasilju. I to je primjer kako Europa funkcionira, dakle razgovor, a ne međusobno sukobljavanje. Što s budućnošću? Pa, u sažetku rekao bih da trebamo očvrstiti temelje učvrstiti jedinstveno tržište, ukloniti barijere, nadzirati naše vanjske granice i smanjiti prijetnju nekontrolirane imigracije. Također pametan prijelaz na čistu energiju i davanje većeg prostora tržišnim silama i stavljanje naglaska ne samo na vojni aspekt nego na sigurnost eh, informacija informacijskog doba u kojem živimo. Nemojte se boriti protiv populizma, nego suočite se sa uzrokom nezadovoljstva ljudi. Ako smo prepušteni samima sebi, možemo se jedino slomiti čak i najveće zemlje, kao i one najmanje. Ali jedinstveni, kad smo jedinstveni, smo najveća sila na svijetu. I možemo širiti dalje svoje temeljne vrijednosti, slobodu, demokraciju i vladavinu prava i na druge zemlje. Hvala vam Christianis, you are very popular in this parliament. vrlo si popularan ovdje. Hvala. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker ima riječ. Predsjedniče, premijeru, dame i gospodo, zastupnici. Drago mi je biti ovdje s predsjednikom vlade Latvije koji dobro poznaje ovaj dom jer je u njemu zasjedao devet godina. Tim je draže jer eh, se uvijek sjećam prvog eh, latvijskog eh, predsjedanja vijećem ministara. Sjećam s toga jer je to bio, bilo prvo pravo predsjedanje u ovoj komisiji jer smo dva mjeseca imali kohabitaciju s talijanskim predsjedništvom. Osobito se sjećam zadnjeg dana tog latvijskog predsjedništva jer e, u noći iz 29. na 30. siječanj usvojena je direktiva o troškovima upućivanja e, o roamingu koja je jamčila slobodan pristup bez dodatnih troškova interneta, što dokazuje da u Europi valja biti strpljiv i treba biti strpljiv do zadnjeg trena. često razgovaramo o Brexitu kao da nemamo drugog posla. No, prije izbora bilo bi možda preporučivo privući pozornost građana na stvari koje smo uspjeli ostvariti tijekom zadnjih godina, a tu je konkretno bila ja korisna odluka o roamingu. Dakle, Brexit je važan, ali svakodnevni život naših sugrađana je još važniji. htjeli smo biti i bili smo komisija dijaloga. Organizirali smo susrete s građanima, 1600 građanskih dijaloga, što pokazuje da se komisija nije zatvorila u bunker zgrade Berlemon, već da je svugdje u Europi, što pokazuje da komisija nije banda nelegitimnih pučista, već da smo u svakodnevnom kontaktu s građanima. Europu ne možemo napraviti protiv volje naroda, ne možemo napraviti protiv volje nacija. Nacije su važne. Oni koji misle da su nacije privremena izmišljotina povijesti, grdno se varaju nacije su tu i trebaju ostati. Dakle, treba ne treba više govoriti o sjedinjenim europskim državama, jer to daje dojem da se Europa pretvara u državu. Europa nikad neće biti utemeljena na tom e, američkom modelu. Nikad. Mi želimo biti Latvici, Bavarci, Njemci, Luksemburžani, Francuzi, ali smo istovremeno i Europljani. Nema nikakve kontradikcije između patriotizma, odgovornog patriotizma i pripadnosti većem, e, nečem većem što predstavlja Europska komisija. E, što predstavlja Europska unija. Mi smo u komisiji htjeli da se prestanemo uplitati u, u sitne stvari svakodnevnog života Europljana i baviti se velikim stvarima koje se tiču budućnosti. I to je bio ugovor koji je ova komisija s vama potpisala kada smo u srpnju 2014. predstavili glavne političke prioritete moje komisije. I to nije bila puka priča. Od petog mjesta 2018. već smo predstavili i iznijeli sve prijedloge i inicijative koje smo najavili 2014. Do ovog dana 350 naših prijedloga usvojeno je, 164 su tu i na njima se još radi. A svi se tiču važnih reformi, osobito e, sustava azila. Ja bih volio da, se usvoje, da su usvojene sve direktive koje se tiču nužne reforme sustava azila. No jedna stvar me zadovoljava. Nikada u povijesti, parlamentarnoj povijesti Europe toliki napredak nije ostvaren po pitanju, po socijalnim pitanjima koja su predugo bila zanemarivana u europskoj konstrukciji. I želim zahvaliti eurozastupnicima koji su sa voljom i odlučnošću popratili inicijativu komisije. Latvija je zemlja koja bolje od ostalih zna koliko vrijedi biti dijelom naše unije. Premijer je to jasno rekao u svojem izvrsnom govoru od prije nekoliko trenutaka. Gospodine premijeru, mi smo zemlja koja je oduvijek eh, uzimala svoju sudbinu u svoje ruke. Vi ste utjelovili riječi jednog od eh, vaših najvećih pjesnika koji je rekao da smo onoliko snažni koliko je to naša volja, a vi ste snažni jer je vaša volja isto tako snažna. Borili ste se za svoje slobode u teškim okolnostima, daleko težima nego što to zapadni europljani mogu zamisliti. I stvarali ste povijest umjesto da ste žrtve povijesti koju vam je nametnuo jedan od vaših najvećih susjeda. Rekli ste ne oružju i tenkovima i borili ste se za svoje slobode, za svoja prava. I to je jedno od najvećih postignuća u novijoj povijesti da su Litva i ostale zemlje stekle slobodu i da su se izborile za svoje mjesto u ovom domu. Mjesto Latvije nije u mraku, u tami, nego je mjesto na suncu i drago nam je što ste se priključili Europskoj uniji i nismo ni dana požalili to što je Latvija postala članicom Europske unije. Priključili ste se i šengenskom prostoru i ja se slažem s onime što ste rekli o unutarnjim granicama i o zaštiti vanjskih granica. Komisija je predložila obalnu stražu, graničnu stražu sa 10.000 pripadnika, muškaraca i žena. Vijeće je to odgodilo do 2027. a mi smo bili predlagali 2020. No, svi su rekli da trebamo zaštititi vanjske granice, pa onda učinimo to. Prijedlog je tu. Također e, gradite i čvršću i sigurniju Europu. Vi ste jedna od 25 zemalja članica koje su pokrenule e, rad na obrambenim pitanjima u prosincu 2017. godine i drago mi je što igrate glavnu ulogu u nizu europskih projekata, recimo u e, pitanju vojne mobilnosti preko granica. Dakle, olakšali ste prekograničnu mobilnost vojske i na taj način ste spriječili postavljanje mina u moru. Također ste primjerno sudjelovali u drugim europskim projektima. Recimo, uzmimo za primjer e, energetiku, što ste i vi sami spomenuli. Dakle, zemljopis i povijest su značili da su Latvija i Baltičke zemlje bile izolirane u energetskom smislu i odrezane od ostatka Europe, ali kada smo mi stupili na dužnost, jasno smo rekli da Europska unija neće ostaviti svoje građane na hladnoći i neće ostaviti niti jednu zemlju članicu u mraku. Za mene je to bilo ne samo baltičko pitanje, bilo je to europsko pitanje. Kad smo stupili na dužnost, zbog toga smo stvorili energetsku uniju i odabrali smo je među glavne prioritete kako bi Latvija i njezine susjede dobivale stabilniju i jeftiniju energiju. Sada E, ćemo uskladiti e, elektroenergetsku mrežu Latvije sa ostatkom Europe do 2025. godine ulažemo u infrastrukturu i imamo i najambiciozniji i najnapredniji okvir za zaštitu klimatskih promjena. Drago mi je što smo pretvorili tu viziju energetike u stvarnost e, i hvala premijeru na njegovom vodstvu i njegovom radu kao članu ovog parlamenta i sada kao premijeru. Evo predsjedniče ima i treći jezik. Latvija svoju svu snagu koristi za Europu i uz toga je upravo E, logično da je Europa investira u Latviju, a to znači investira i u europsku budućnost. Latvici znaju iz prve ruke kakvu to utjecaja može imati. 50.000 latvijskih rodnika i 9.000 zaposlenika od 2014 stekli su nove kvalifikacije putem europskih sredstava da ponovno krenu na tržištu rada. 3000 km novo izgrađenih ili osposobljenih e, cesta iz EU sredstava doprinijeti će da Riga kao gospodarski centar e, bude povezan sa susjednim zemljama i sa ruralnim područjima. 960 milijuna investicija E, zahvaljujući Junkerovim fondovima mobilizirana u Latviji. Latvijska budućnost je budućnost nas svih i zato predlažemo u sljedećem proračunu Europske unije 100 milijardi eura u inovacijama, e, investirati u inovacije i istraživanje. Želimo investirati u velike izazove s kojima se možemo nositi samo zajedno kao tim tako da će se, na primjer, financiranje za snažnije granice utrostručiti, kao i za sigurnost. To će svaki četvrti euro našeg proračuna ići će za klimu i održivi razvoj a e, sredstva za Erasmus Plus e, povećati će se na 30 milijardi eura i to udvostručiti. Zahvaljujem e, premijeru i njegove vladi na stalnoj potpori kako bismo ostali aktivno na ovom putu. Želim e, no, reći nešto i o vašim napomenama o srednjoročnom financijskom planiranju. E, i, točno je ispravno da trebamo investirati u inovacije, istraživanje, mlade obranu, ali to možemo samo ako u nekim drugim područjima nešto srežemo sredstva u koheziji i poljoprivredi, na primjer. To me veseli nimalo, ali ako sve ostane kako je bilo, plus novi e, prioriteti koji su dogovorili vijeće i parlament, onda ćemo probiti proračun e, i to za 1,4%, e, a to nitko ne želi. Mene E, mislim, mene to ne bi smetalo jer je Europa vrednija od ovih 1,4% bruto nacionalnog proizvoda, ali čak i parlament e, je u proračunskim pitanjima manje suzdržan, koje manje suzdržan od vijeća, utvrdio gornju granicu za utvrđivanje e, prekoračenja proračuna na 1,3%. Kada mi iz komisije želimo 1,3%, ako da smo predložili umjesto 1,4, ne biste ni vi to pristali, a i drugi u ovom domu ne. Znači, treba uspostaviti prioritete, a e, bez, to, bez da se postojeći prioriteti potpuno e, zanemare. Naime, naravno i e, kohezija i poljoprivreda su jednako važni prioriteti kao i drugi. Latvija za sobom ima brojne teške godine, ne samo zbog svojeg zemljopisnog položaja i e, povijesnog e, opterećenja koje na, pritišće, nego i zbog e, gospodarske krize koja se odrezla i na Latviji. Ali pet godina nakon stupanja naše na, na dužnost E, znatno e, se poboljšalo i stanje u latvijskoj privredi. To je također zasluga e, jednog od vaših prethodnika, Valdisa, jednog od vaših sunarodnjaka Valdisa Dombrovskisa koji je Latviju vratio na pravi put i stoga sam se jako trudio kao, i to uspješno kako bi potpredsjednik komisije upravo bio zadužen za euro e, i za ta pitanja. Hvala ti, Valdis. E, pada mi tu e, na pamet puno toga o onome što si rekao, ali ti si tako dugo govorio da ja sad moram e, nakratko ovo srezati. No, evo želim reći, Latvija je mala zemlja, ja sam specijalist za male zemlje ali to je zemlja s velikim ambicijama i e, to je također stjecište istoka i zapada, e, a, e, upravo je to ključna stvar Europe da istok i zapad dobro surađuju, da se stječu, a ne razilaze. Evo ovo je posljednji govor koji ću ja održati pred ovim parlamentom i s teškim srcem e, vidim e, kako će neki kolege sada se povući iz politike ili iz parlamenta. Ja sam e, volio raditi ovdje, puno sam naučio, ponešto smo se i svađali, a svašta smo i uspjeli zajedno postići. Znači, ostaje onako kako je, sam rekao i na prvog dana kada sam preuzeo dužnost. Europu se mora voliti, jer onaj koju ne voli nije e, ni dostajan ni naše ljubavi. Znači volimo Europu i živela Europa. Merci beaucoup, monsieur le président de la commission. Merci beaucoup. Hvala predsjedniče komisije. Hvala Jean-Claude, hvala na ovoj odličnoj suradnji. Iako su bila i vremena kada smo se znali raznima ići u mišljenju, no evo tako izgleda odnos komisije parlamenta i ta rasprava i ta odnos je važan, a mi svi radimo zajedno na dobrobit naših europskih građana. Potrebna nam je Europa i svakako moramo ju poboljšavati i mijenjati. No to je jedini način da doista zaštitimo naše građane. Treba nam Europa, imamo zajedničku povijest. I prije nekoliko dana kada eh, mi se dogodio požar u Notre Dame, eh, pokazalo se naše europsko srce. Mi imamo zajedničku povijest i zajedničko srce, iako i govorimo različitim jezicima. Dakle, hvala vam puno na svim raspravama. I hvala što si bio ovdje s nama u parlamentu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 Poštovani kolege i kolegice, ovo je jako važan govor u sklopu naše rasprave o budućnosti Europe. Zahvaljujem na organizaciji ove rasprave i drago mi je, Kristijani, što si bio naš govornik eh, na ovoj plenarnoj sjednici. Dao si veliki doprinos, imaš viziju za Europu koja greda prema naprijed. mi svi to osjećamo, ti znaš kako funkcionira Europska unija, kako funkcionira Europski parlament i mogu reći da bi za budućnost bilo jako dobro da imamo više ovakvih premijera, ovakvog formata kao što si ti i stvarno smo uživali u tvom obraćanju danas. Drago nam je što si započeo s optimizmom. E, ti si govorio o Europi, o budućnosti Europe, govori se o tvojoj zemlji. Latvija je uspješnica u gospodarskom pogledu i Valdis Dombrovskis je dao veliki doprinos. Vi ste postigli uspjeh na ekonomskom planu i što se tiče ulaganja, što je spomenuo Jean-Claude Juncker, i u području sigurnosti. Latvici se osjećaju zaštićeno zato što su dio jake unije, Europske unije i tu se radi o Rusiji i o vanjskim prijetnjama. To je uspješnica kad govorimo o našem mandatu na europskoj razini, e, što je Jean-Claude Juncker podcrtao posljednjih pet godina, što smo uspjeli e, donijeti građanima Europe. To je uspješnica u upravljanju vanjskim granicama. Milijuni radnih mjesta su stvorena zahvaljujući e, planu gospodina Junkera i Europa je sada predvodnica u pogledu borbe protiv klimatskih promjena. To smo uspjeli u proteklih pet godina pod vodstvom e, Jean-Claude Junckera. Ja imam 46 godina, prva generacija u ovom kontinentu u kojoj mogu reći da žive u Europi mira i slobode. Generacija koja je imala mir, ali pola e, kontinenta je bila iza željezne zavjese. I to je bila prva generacija koja je imala širu povijesnu perspektivu. Moramo imati na umu ove događaje i iz ove plena sjednice izići, voditi kampanju i reći da živimo u velikoj e, Europi danas i moramo je zaštititi od nacionalista i populista. Drugo, govorili ste o konkretnim pitanjima imamo odgovore koje trebamo dati na zabrinutosti ljudi. Govorili ste o migracijama. Mi podržavamo e, to što trebamo e, zaštititi naše vanjske granice i trebamo odlučivati sami, moramo program premještaja i plan za Europu. To će biti budućnost i bitno za e, povjerenika za Europu. Morat ćemo se pozabaviti zemljama u susjedstvu. Regionalni fondovi su ključni, pogotovo za najsiromašnije regije u Europi. E, također je bitna trgovina i jedinstveno tržište. Trebamo ga ojačati zato što je to temelj za stvaranje radnih mjesta. Moramo gledati na naše jake strane, a ne na ostale. E, klimatske promjene su također važne na našem dnevnom redu, ali kad govorimo o Europi moramo biti jasni. Jedno je sadržaj, politički pristup, a druga stvar je metoda. Kako ćemo postići rezultate, a vi znate koji su problemi. E, osjećamo da trebamo jaču Europu, imamo probleme jednoglasnog glasovanja, kad se govori o ruskoj politici trebamo uvijek 27 država članica koje će glasovati da bi se došlo do zaključaka. I mi želimo da Europska unija postane jaki politički akter. Želimo e, na vanjskom planu imati promjene u načinu glasovanja u vijeću. Što se tiče država članica, mislim da moramo imati pristup stvaranja mostova. Što se tiče migracija, moja država, Njemačka, bila je protiv e, svih ideja Europske komisije što se tiče obvezujućih kvota u pogledu preraspodjele migranata sve do 2015. godine. I onda je migratski problem se pojavio u Njemačkoj i odmah u roku od tri mjeseca Njemačka se predomislila i tražila je odmah mehanizam obvezujućih kvota u Europi. Što nam to pokazuje? To nam pokazuje da ne smijemo gledati na Europu s egoističkog stajališta. Moramo svi uzeti u obzir probleme ostalih ako želimo imati jaku Europsku uniju. I na posljedku, što se tiče metode Europe koja je demokratska, mi znamo kad govorimo o tome da je to pitanje prava na inicijativu ovog doma, radi se o jačanju mogućnosti istrage ovog doma i provedbi pravila. To trebaju provjeravati institucije. Krištijaniš i drago mi je što podržavaš ideju špicen kandidata. To da se trebate pokazati prije izbora i reći ljudima ja sam kandidat i mi imamo program i tražimo vašu podršku. Dakle, to je demokratska Europa. I na kraju, budućnost Europe znači da moramo zaštititi e, srž Europe. Govorimo o europskom načinu življenja, demokraciji, neovisnosti sudstva, jednakom tretmanu muškaraca i žena i trebamo slobodu, slobodu vjeroispovijesti, e, medija, govora. Trebamo zajamčiti ta prava za budućnost, moramo time imati mehanizam kojim ćemo svijetu dati pozitivan primjer kako uspješno upravljati e, zajednicom na human način. Europska unija, europski način življenja je primjer za cijeli svijet, to je budućnost Europe. Hvala. U ime kluba zastupnika socijalista riječ ima gospođa Breso. Hvala gospodine premijeru. Velika mi je čast što vas danas mogu pozdraviti u vašoj nove funkciji premijera. U ovoj vječnici koju vi dobro poznajete, kao što ste rekli, zato što ste bili zastupnik e, tijekom gotovo deset godina. To je još veća čast za mene, zato što vi niste samo posljednji premijer koji govori u ovoj vječnici prije izbora Europskog parlamenta, nego zato što ste i u vašom, vašem govori, govoru spomenuli važnu perspektivu koju ćemo morati stvoriti nakon 26. svibnja. Zbog toga vas pozdravljam u ime socijalista i demokrata našeg kluba. Kao posljednji premijer koji posjećuje ovaj parlament u ovom sazivu, na kraju osmog saziva, Vaša je posjeta za vas odlična prilika kako bismo razgovarali o vašoj zemlji e, unutar Europske unije. Za nas e, europske e, zastupnike pozitivno je sastati se sa bivšim kolegom, kao što su mnogi rekli, a sada ste vi predstavnik izvršne vlasti u vašoj državi mi smo u ovoj domu glasnogovornici zajedničke težnje europskih građana, a to je da zajedno izgradimo jaku Europu koja će se moći suočiti s izazovima našeg vremena. Mi čak i manja država kao što je vaša ili država sa većim stanovništvom kao što su Italija, Francuska i druge zemlje, vi ste to rekli, Nijedna država sama ne može se boriti protiv negativnih posljedica klimatskih promjena i globalizacije i ne može zajamčiti gospodarski razvoj vlastitoj zemlji. Predsjedniče Juncker, ja kao i vi volim Europu, ali ja želim imati ujedinjene države Europe. Ne jednu veliku državu, nego ujedinjene države Europe u množini. Mislim da tu ne postoji nikakav problem, ali zahvaljujem vam na vašem zalaganju za Europu, zahvaljujem u ime moga kluba, jer e, danas je, e, kao što ste i sami rekli, posljednji put da vi e, prisustuje raspravi u ovom parlamentu. Drago nam je što ste se zalagali za ujedinjenu Europu, što je možda čak i više od ujedinjenih europskih država. Drago nam je što se i vi, gospodine premijeru, zalažete u ime svoje vlade koja je do sada pokazala neku dvosmislenost što se tiče europskog e, nastrojenja. Europske države i dalje na međunarodnoj pozornici ne uspijevaju dobiti na težini. Kao što je kolega rekao, bilo bi dobro da sada stanemo na kraj pravilu jednoglasnog glasovanja u vijeću, što vi također prihvaćate. To je pravilo koje, nažalost, stavlja u prvi plan e, posebne interese države članica e, na uštrb općeg interesa Europske unije i time se stvara e, funkcija nadzora e, zajedničkog tijela na europskoj razini gdje se odluke donose e, u trenucima kad Europa treba takve odluke i vi ste to spomenuli. U kojem e, poglavlju želite biti u knjigama povijesti? U poglavlju gdje se govori o interesu europskih građana ili u poglavlju gdje se govori o onih koji su branili interese europeističkih elita? Inzistiram, želite li biti na strani onih e, koji su zaustavili europski projekt e, i zaštitili elite ili na strani onih koji su tom istom projektu dali korisne instrumente, uključujući proračun kojim se mogu razvijati vlastiti potencijali. Za nas, socijaliste i demokrate, Europu trebamo graditi kroz poštivanje. E, ljudska prava su važna, ali i građanska prava i poštivanje riječi koju dajete zajednici. U siječnju ste u vašoj državi dali neke izjave koje su potaknule neka pitanja. Mi bismo htjeli dobiti od vas odgovore. Pogotovo što se tiče poštivanja europske obveze za premještaj eh, migranata u Europi. Vi ste rekli da ste protiv toga. Ali kako ćemo onda preraspodijeliti migrante ako imamo, kao što ste vi rekli, zajedničku granicu to je stajalište protivno načelu solidarnosti o kojem ste vi govorili koje se primjenjuje na sve naše zajedničke politike, na primjer na politiku kohezije. Što nam možete dakle konkretno reći o tome? Drugo, što možete reći o tome što ste odbili e, podržati e, postupak na temelju članka 7. o povredi prava protiv Poljske i Mađarske. E, što mislite o vašim izjavama o politici e, Vladimira Putina koji je podržao desnicu Salvinija i Orbana? E, ne smatrate li da je to možda kontradikcija? I posljednje, ali ne manje važno, koje su mjere koje je vaša vlada poduzela e, pred sve većoj diskriminaciji u odnosu na LGBTI zajednicu? E, Europska komisija izradila je dokument e, u trećem mjesecu protiv e, netolerancije, ali ovdje primjećujemo da se ne primjenjuju mjere za te zajednice. Naša unija E, djeluje pod znakom tolerancije. Vaša država je članica Europske unije i dijeli iste vrijednosti. Zahvaljujem vam još jednom na vašem obraćanju i unaprijed na odgovorima koje ćete dati na moje pitanja. Hvala gospođo Breseo, a sada u ime kluba zastupnika ECR-a riječ ima gospodin Žile. Poštovani predsjedniče, poštovani premijeru, drago mi je što vas vidim danas ovdje i što mogu slušati krasan sadržaj vašeg govora. Bili smo dobri kolege, kvalitetno smo surađivali u Latvijskom parlamentu i Europskom parlamentu. Htio bih vam skrenuti pozornost također na gospođe koje su članice vašeg tima. Mislim da možemo biti ponosni na njih. One su diplomatkinje, one odrađuju odličan posao i zahvaljujem im. Ne žalim da smo se pridružili Europskoj uniji i europodručju, ali puno puta sam požalio zbog nekih aspekata EU politika. I također imidž Europske unije nije baš dobar i ja ću govoriti sada o tome. U vašem govoru niste govorili o jedinstvenom pristupu, sve što ste rekli točno, i moramo na miran način evaluirati naša dostignuća, moramo imati sve ujedinjeniju Europu. Drago mi je, bilo bi mi drago da ste dali malo e, više detalja u vašim sugestijama. ECR je politička obitelj koja podržava pravi, pravo jedinstveno tržište u bilo kojem sektoru gospodarstva. Ovdje imamo neke dvojbe, vi ste ih već podijelili s nama. Rekli ste da niste suglasni i niste zadovoljni nacionalnim šampionima koji su do sada stvoreni, ali u Europi vidimo da neki kandidati se ne slažu s onime što ste rekli. Kandidat Manfred Weber je rekao da biste se složili s time da se mijenjaju neka pravila o tržišnom natjecanju u Europskoj uniji kako bismo favorizirali određene šampione. To je kriva poruka za gospodarstvo. E, Europa koja štiti je dobra vijest, ali od koga nas štiti? Od vanjskog svijeta, dobro, kratkoročno, ali dugoročno to nije dobro i još je opasnije zaštita unutar jedinstvenog tržišta. Mogu dati primjer koji već djelomično ste spomenuli. E, rekli ste da postoje nulte e, barijere između EU unije i SAD, ali nedavno smo imali paket mobilnosti broj 1 koji je bio dosta kontroverzan i nakon toga glasovanja postalo je jasno da e, Latvija, Litva, Poljska, Mađarska, druge države su bile protiv toga u vijeću, ali zastupnici su bili protiv toga. I sada e, pita se, pitamo se je li to e, dobro ili nije, je li za Europu. Mislim da je to loš signal. Kad bi SAD imao isto, isti pristup mobilnosti paketu broj 1, da e, bi se e, stvorila određena dionica između Wyominga i New Yorka, e, to ne bi bilo dobro. Mi se ovdje borimo za 2% BDP-a, ali istovremeno zaboravljamo da federalni budžet je čak 20% BDP-a i za ovu granu i mislim da bismo trebali imati federalistički pristup i to ne smatra samo ECR nego i drugi klubovi. Mislim da trebamo evaluirati latvijska dostignuća u zakonodavstvu što se tiče tvrtke paravana e, i tu je veliki problem vezano uz pranje novca. E, naš, vaša država nije spomenuta u izvješće takse 3 ali to se spominjalo dosta kuloarima u Strasburu i Briselu. Dobro je da ste govorili o istraživanju i razvoju. E, inovacije su jako važne, ali i dobro je da, da, taj, da je to područje raste. Ali, i dobro je što ste i vi to rekli, jako je važno to što ste vi rekli e, s demografskog stajališta, da nastavimo s programom širenja e, obzora program je dobar, ali još ne funkcionira kako treba. Očekujemo da će demografska situacija u Europi e, biti podijeljena ako ovako nastavimo. Jer najbolji mozgovi, najbolji ljudi e, će odlaziti u neke države članice, a periferne države članice će imati demografske probleme. Neke države e, će poboljšati demografsku situaciju, a i gospodarske rezultate, ali e, razlike unutar Europske unije bit će veće nego danas. Htio sam samo dotaknuti neka pitanja oko kojih se djelomično slažem s vama, a kod drugih ne. Općenito mislim da u novom sazivu parlamenta e, mi bismo trebali imati dobru suradnju među političkim obiteljima kako bismo imali stvarno jedinstveno tržište, a to će biti srž Europske unije u budućnosti. Hvala. U ime kluba zastupnika Aldeja riječ ima gospodin Telička. Hvala predsjedniče. Gospodine premijeru, dobrodošao natrag u Europski parlament. Gospodine ministre, još jednom dobrodošli u Europski parlament još jednom. Na početku vašeg govora rekli ste da ste nešto naučili u Europskom parlamentu. Mogu sada samo povući paralelu, zapravo lažnu paralelu. Pod tom pretpostavkom ne bih nikad glasovao za njega, ali bih eh, htio da češki premijer bude član Europskog parlamenta i da imamo drugačiju politiku što se tiče europskih poslova. Ali vi imate znanje, vi ste u prednosti, a imate i stav. I mislim da je to svakako potrebno, inače ne možete se razvijati. I Čini mi se da se to e, dobro uklapa u paralelu koju sam učinio sa češkom vladom. Vi govorite dosta jezika, ali ja mislim da ne razumijete češki. Ono što ste rekli je kao da čitate manifest za izbore mog političkog pokreta, e, glas. I to je pozitivna vijest, to znači da vi ste pučanin, ja sam liberal, a mi imamo čitav niz pitanja oko kojih bismo trebali nalaziti europska rješenja. Možemo se oko dosta toga složiti sa drugim strankama i zato moramo ciljati upravo na to nakon sljedećih izbora. Siguran sam da se slažemo oko dosta toga. Želim se dotaknuti nekoliko stvari koje ste vi rekli. Pojednostavljena rješenja. Vi ste govorili o nacionalistima i populistima. Ja se slažem s vama, trebamo se boriti protiv razloga zbog kojih dolazi do zabrinutosti naših birača. I to u sklopu globalizacije. Moramo biti pošteni i jasni i glasni i reći da moramo nešto poduzeti unutar naših političkih klubova i stranaka. Moramo pronaći one koji znaju dati najjednostavnija rješenja to trebamo napraviti u svim političkim obiteljima. Što se tiče onoga što ste vi spomenuli, govorili ste o unutarnjem tržištu. E, nitko u ovom parlamentu vjerojatno ne bi rekao da je unutarnje tržište nešto što je neuspješno. Da, moramo ga dalje razvijati. Samo 35% unutarnjeg tržišta je stvarno otvoreno. To znači da imamo potencijal 65% kako time upravljati. Vi ste jasno rekli da postoji razlog e, zašto trebate e, poslovati se sa deom Jer tamo postoji veliko unutarnje tržište i onda odlazite u SAD, tamo dobivate jednu autorizaciju, jednu dozvolu, a ovdje kod nas ih trebate više ako želite, na primjer, djelovati na tržištu telekomunikacija na našem tržištu. Jesmo li mi spremni za jednog regulatora kako bismo imali jedno jedinstveno tržište? Vi ste govorili o vezi sa nelojalnom konkurencijom iz Kine. I mi trebamo imati određeni protekcionizam, ali ako budemo otvorili tržište, onda ćemo imati prednost na strani onih koji varaju i koji su veliki. Ne smijemo gajiti iluzije da ćemo imati unutarnje tržište, naši start-upovi će biti u istoj poziciji kao Huawei ili Microsoft ili tako dalje. Moramo raditi na standardima, na normama i na e, politici tržišnog natjecanja. Moramo imati e, pravedno tržište iznutra. Imamo li e, hrabrost i volju da uspostavimo pravo jedinstveno tržište E, a ne 35%, nego 100% toga tržišta mora biti pravo jedinstveno tržište. Također ste govorili o vanjskim granicama. Apsolutno se slažem s vama, to je ključno pitanje. Ali još uvijek nismo uspješni u tom pogledu. Bojim se, ako uzmem obzir Češku, na primjer, da se e, političke elite dosta izjašnjavaju ispraznim riječima, ali nemaju viziju i sposobnost shvatiti da ćemo imati na unutarnjem tržištu slobodno kretanje osoba samo ako budemo osigurali granice. Što se tiče klimatskih promjena, možemo raditi zajedno sa raznim političkim obiteljima i to moramo učiniti. Govorili ste o poljoprivredi, o e, pravednom tretmanu za poljoprivrednike. Mi nemamo pravu poljoprivrednu politiku zato što zbog nacionalnih proračuna postoje subvencije koje se još uvijek dodjeljuju. Mi trebamo e, lojalni tretman naših poslovnih ljudi, poduzetnika, potrošača, ali i poljoprivrednika. Hvala. Moramo se pridržavati zadanog vremena Molim, vas, molim sve zastupnike da to čine, pogotovo u slobodnom javljanju za riječ. U ime kluba zastupnika GUR-a riječ ima gospodin Papadimulis. Hvala gospodine predsjedniče. Ova rasprava koju danas vodimo je doista važna. Za nekoliko sati ćemo završiti plenarnu sjednicu Europskog parlamenta. Imali smo već niz govora, tu je i govor predsjednika komisije Junkersa i također latvijskog premijera. E, on je dugo godina bio naš kolega. On je ujedno i još jedan u nizu premijera koji su govorili o budućnosti Europe. E, ne mislim da sada svi moramo jedni druge tapšati po ramenu, hvaliti sami sebe i govoriti o pozitivnim stvarima koje smo učinili. Trebamo gledati u budućnost, trebamo prepoznati izazove koje nas čekaju i govoriti i o stvarima koje, u kojima nismo bili uspješni, odnosno koje smo možda napravili na pogrešan način. Mislim da ovakav pristup moramo imati i u odnosu na desničarske pokrete i na populiste koji zapravo žele e, rastočiti i Europu i naša društva. E, gospodine Kariše, spominjali ste mit o Ezopu. govorili ste o tome kako se treba držati zajedno, kako se moramo čuvati razdora. Međutim, mi ovdje e, e, u Europi moramo razgovarati i o slučajevima e, krize. Sjetite se slučaja Lehman Brothers. Moramo vidjeti kakva je suradnja među našim regijama. Moramo imati na umu da u Europi smo doživjeli određeno nazadovanje u pogledu e, stanja e, pravne države, vladavine pravna, prava općenito. Govorili smo o Poljskoj, govorili smo o Mađarskoj, govorilo se o primjeni članka 7, a u vijeću se i dalje ništa e, ne čini u pogledu onoga što se do sada već dogodilo u smislu pogoršanja demokracije i vladavine prava. Govorili smo o azilu i vidjeli smo da i tu ima mnoga, mnogih područja gdje vlade nisu do sada učinile ništa. Europska e, unija i e, Europski parlament, govorili smo i o bankarskom sustavu, o trećem stupu, o sigurnosti depozita, a u vijeću se i dalje ništa ne događa. Neke vlade, recimo njemačka vlada i e, nizozemska su u biti tu stavile veto. Ako doista želimo da Europa napreduje, da Europa ojača, da i naše političko jedinstvo bude jače, da budemo transparentni, da kohezija bude bolja, ako želimo učiniti više u suzbijanju klimatskih promjena. Onako kako je jučer 16-godišnja Greta Thunberg to tražila od nas, onda, gospodine Weber, moramo mi u Europi reći mi smo skupina država od nas 28, ali ne smije biti kao do sada da Njemačka sve odlučuje. To se mora promijeniti. Sad bih htio tu još nešto dodati. Slažem se s onim što je rekao predsjednik Juncker. Kako bismo postigli ciljeve koje smo si zacrtali, treba nam i jači zajednički proračun. Treba nam više novca u zajedničku blagajnu. Važno je da ne bude rezova, nego Baš naprotiv, za socijalnu koheziju moramo dati više novca, ne manje. Također, u zajedničku poljoprivrednu politiku trebamo uložiti više novca, ne manje. Isto tako, više novca trebamo za mlade, za Erasmus, za, e, poticanje zaposlenosti, za znanost, inovacije i tako dalje. Vi ovdje predstavljate vijeće, ali ste također bili i zastupnik. Zašto je završio u smeću onaj prijedlog o povećanju vlastitih sredstava? Kako ojačati Europu? Kako ojačati i monetarnu i gospodarsku uniju? Ako ne uzmemo u obzir i ovaj socijalni aspekt. Dame i gospodo, u Geteborgu smo e, usvojili socijalnu agendu, socijalni program. Međutim, unutra nema nikakvog sadržaja. Što će biti više nejednakosti, to će više biti populizma, pogotovo e, onoga koji će doći s krajnje desnice i koji želi razoriti Europu. Svi oni prethodnici Lepena, Salvinija, Orbana, mislim da nije dobro da se njima da veći zamah. E, sve to vodi lagano prema fašizmu, sve to dovelo do nacionalizma. Ako želimo očuvati Europu, pogotovo sada u oči europskih izbora, moramo postići većinu u Europskom parlamentu većinu koja će reći da trebamo jaču, demokratskiju, socijalniju Europu koja će smanjiti razlike, a ne ih pojačati. Hvala. U ime kluba zastupnika zelenih riječ ima gospodin Lamberts. Poštovani premijeru, dragi krišćani, dobrodošao u parlament koji dobro poznaješ. Nismo uvijek jednako mislili o gospodarskim pitanjima, ali a stvarno ostao pod pozitivnom dojmom zbog tvog eh, napora u europskom projektu ti si pri, tipičan predstavnik tog zalaganja u Baltičkim republikama. Mislim da tri baltičke države i države Beneluxa bi trebale dublje surađivati. Zato što ako mogu doći do sporazuma zajedničkog, mislim da mogu stvarati mostove i stvarati jedinstvo u Europskoj uniji čak i bolje od Francuske i Njemačke koje se trenutno e, izgleda razilazi. Slušao sam tvoj govor. Drago mi što si podsjetio da Europska unija projekt mira. E, trebamo rješavati stvari kroz dijalog, a ne e, silom. E, to vrijedi u prošlosti, ali i danas. To je opravdanje za europski projekt. Sviđa mi se metafora snopa. Ja dolazim iz male države, ali velike države u Europi također su male u odnosu na globalne igrače. Drago mi što si rekao nešto i o jedinstvenom tržištu. To je najveći sporazum o slobodnoj trgovini zato što je kao drugi sporazum i temelji si na demokratskim institucijama, Europskom parlamentu, Europskom vijeću. Vi to nećete nigdje drugdje pronaći u drugim sporazumima. Drago mi je što ste govorili o pranju novca i pronašli ste prave riječi e, kojima ste to opisali i opisali ste vaše zalaganje u tom pogledu. E, ne slažem se sa nekim stajalištima koje ste vi zauzeli u ime latvijske vlade. Prvo, europski projekt treba biti predvodnik, treba biti motor e, ekonomske tranzicije naše zajednice. Ako te ne možemo staviti u okvire naše prirode, onda će cijelo čovječanstvo biti u opasnosti. To je i pitanje vodstva. Ako mi europljani ne vodimo u toj tranziciji, drugi će to raditi i mi ćemo biti e, ostavljeni na tome da kupujemo njihova rješenja, a ne da ih prodajemo ostatku svijeta. Spomenuli ste poljoprivrednu. Zajednička poljoprivredna politika e, uzima veći dio europskog proračuna. Svaki eurocent koji trošimo na tomu treba se dobro iskoristiti, dati doprinos e, transformaciji našeg e, poljoprivrednog modela. Moramo smanjiti emisije CO2, povratiti biološku raznolikost i kvalitetu našeg tla. E, zajednička poljoprivredna politika treba promovirati te ciljeve, a vaša je vlada dala podrška tomu. To ste već rekli da je čak i prezeleno za vaše ukus kad vi trebate imati određeni udio u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Najbolji način da se to postigne je da se borimo za zeleni ZPP e kojima ćemo se udaljiti od industrijske poljoprivrede. Drugo, vezano je uz građanstvo. Vi ste spomenuli europske vrijednosti. Ako pročitate članak drugi, prva vrijednost koja se tamo spominje je dostojanstvo. Ljudsko dostojanstvo ne može se e, podijeliti, to je za sve e, u budućnosti i u sadašnjosti. Latvijska e, prošlost u Sovjetskom savezu pokazalo je E, koliko vaše stanovništvo dolazi iz sovjetskih republika. Razumijemo da se e, prošlost ne može ignorirati, ali u budućnosti vjerujemo da će vaša država biti e, dovoljno jaka da ne drži 10% vašeg stanovništva kao apatride. Moramo promovirati prava manjina i boriti se protiv diskriminacije, pogotovo kad se radi o invalidnosti ili seksualnom opredjeljenju. Mi danas pozdravljamo to što sve tri Baltičke republike su e, izbjegle toksično ponašanje što smo primijetili u pogledu migracija i drago nam je što smo čuli vaše riječi o tome. Nedavno, međutim, vaša vlada bila je protiv obveznih e, programa premještaja. Dakle, bila je protiv europske solidarnosti. Niste prihvatili e, e, pristupiti globalnom paktu o migracijama i tu su nacionalni populisti pobjedili niste uspjeli upravljati ovim izazovom. Mi znamo da to nije obvezujuće pravno gledano i radi se o dijeljenju odgovornosti i nediskriminaciji ljudskim pravima. I time priznajemo da samo komparativni pristup može nam omogućiti da se suočimo s ovim izazovom. Trebate potpisati taj pakt kolege e, koji sudjeluju u e, izborima znaju da je to posljednja rasprava o budućnosti Europe u ovom sazivu parlamenta. Možete računati na nas kako bismo branili e, pokušaj stvaranja transnacionalne demokracije i računajte na nas zato što želimo da to funkcionira za sve. Ljudsko dostojanstvo, a ne kratkoročni ekonomski profit mora biti u prvom planu. Moramo imati veću e, održivost, više demokracije u Europi, to građani žele. Mi ćemo tražiti njihovo povjerenje kako bismo postigli upravo te rezultate. Hvala. U ime kluba zastupnika FTD-a riječ ima gospodin Coburn. Oh, Hvala predsjedniče gospodine premijeru, dragi prijatelju, gospodine Junkeru, dragi zastupnici. Doista mi je drago što sam čuo ovaj govor. Čuli smo eh, dojmove o eh, uništenju i požaru u Notre Dame i to nam je uvelike pokazalo u kolikoj mjeri e, Europa dijeli e, baštinu, kulturnu baštinu, vjersku baštinu i e, to od rimskog doba pa sve do danas i u Britaniji naravno do demokracije. Europska unija eh, odbija svaku referencu na Boga ili eh, na eh, kršćansku religiju u Europi, međutim to nije nešto što mi ovdje možemo razumjeti u Europi. Naša kultura, mi zaboravljamo našu kulturu i to je upravo ono što oslabljuje našu kulturu i zbog toga evropljani sve više i više odbacuju Evropsku uniju. Evropski projekt je e, uplašen od e, religije i e, premijer je rekao da e, je Rusija umješana u Brexit. Žao mi je. Ali e, mi smo e, još od 40. godina ujedinjeni u borbi protiv totalitarizma i mi možemo sami znati što želimo. Međutim, ono što ne želimo to je biropratski totalitarizam jer u ovom e, parlamentu, e, ovaj parlament e, zapravo je infiltriran već 30 godina eurokratima koji spriječavaju jednostavan Brexit. To je nešto što bismo mogli lako učiniti. Mogli bismo reći da zapravo E, svjetska trgovinska e, organizacija može e, upravljati nama, ali ne, to nije dovoljno, već zapravo eurokrati su ti koji odlučuju. Čuli smo puno toga o tome da nije potreban backstop u Irskoj, jer u Westminsteru zapravo su izgubili e, doticaj sa svojim e, izbornim tijelom. Tako da ovaj e, dil koji predlaže gospođa May doista je neprihvatljiv. Sve bi ona to učinila samo da bi izbjegla europske izbore jer imat ćete vi sigurno e, i ovdje, e, ako ništa, barem gospodina Farađa koji će voditi e, Brexit skupinu, a ako ne, onda ćemo na općim izborima u Ujedinjenoj kraljevini imati isto tako gospodina Farađa. Rekao sam gospodinu Barnijeu koji je odličan pregovorač, da britanski nas parlament e, jednostavno e, ne može prisiliti. Ako nam ne date e, pravičan dil, onda to jednostavno neće opstati. trebamo dogovor koji ne samo odgovara Europi već i Velikoj Britaniji. U Europskoj uniji e, imamo e, kažnjavanje kao moderna inkvizicija koja sustavno kažnjava sve one zemlje i osobe koji se ne slažu u potpunosti s vama. Međutim mi smo iz povijesti naučili E, čak i kroz inkviziciju koja je dominirala Europu da oni koji slobodno razmišljaju mogu opstati. Oni razmišljaju same za sebe. Oni su se uspjeli oduprijeti španjolskoj inkviziciji i to je upravo dovelo e, do e, demokracije, slobodno demokracije u Jedinoj Kraljevini i drugdje. Hvala im. Današnji ljudi koji slobodno razmišljaju su ono što vi zovete populisti. Ja bih radije bio populist nego ne populist. Jer ono što vi odbijate i što kažete da su populisti to su oni koji će e, zapravo dominirati i parlamentom i cijelom Europom i koji će u korijenu izmijeniti Europsku uniju. I morate o tome razmisliti. Europska unija se bavi demokracijom isto onako kako se e, inkvizicija e, bavila e, slobodnim razmišljanjem u 16. stoljeću i demokracijom. Premijer je rekao da ne moramo brinuti o migracijama i da mnogi ljudi žele doći na stabilan demokratski dokument. Naravno, pa i ja da živim na takvim mjestima i ja bih volio ovdje doći. Možemo im vjerovati da sam u takvoj situaciji ja bih to htio. Međutim, ako se brojke izmijene, filozofija i demokratska priroda europskog e, kontinenta E, moramo razmisliti e, u čijem interesu radimo, u interesu ljudi koji dolaze ili u interesu koji ovdje žive. Dakle, Europa, evo završavam, Europa može preživjeti samo ako se e, drži pravila. Ne možete nam ništa nametnuti. Puno ste zemalja uplašili, ali ne na dobar način. Hvala. Poštovani zastupniče, u pravu ste. Gospodin Coburn je govorio više od e, dopuštenog, ali sam svim e, predsjednicima klubova dozvolio da govore duže. Ne mogu e, dodjeljivati više vremena samo onima s kojima se slažem. Pravila su jednaka za sve. U ime ENF-a riječ ima gospodin B. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodin je premijeru, ovaj strašni požar koji je pogodio Notre Dame nas je naravno podsjetio u kolikoj mjeri je naša kulturna baština zapravo fragilna. Najljepši dragulj naše evropske civilizacije je uništio plamen i to nas je ranilo svih nas, Francuze i Evropljanje. Na sreću odlična e, reakcija naših e, vatrogasaca je e, omogućila da se jedan dio ipak mogao spasiti i hvala Bogu ovaj kruna, Isusova kruna je spašena i to je stvarno važno. Međutim, ovdje u svemu ima nečeg dobro pa i u ovom. Drugim riječima, sada smo više toga, više svjesni u kolikoj mjeri je važno dijeliti ovu našu zajedničku europsku i kršćansku e, baštinu. Vi ste e, malo čas spomenuli euroseptike i rekli ste da se oni e, protive europsku koj, e, izgradnji, a to u potpuno griješite. Mi e, u to u potpunosti vjerujemo. Mi smatramo da imamo zajedničku kulturu i da je pred nama veliki izazov e, trebamo zajednički graditi. Međutim, moramo biti lucidni. Rekli ste da nemate rješenje u odnosu na migracije, da ne možete ništa učiniti kako biste je spriječili. Međutim, možemo reagirati i Mateo Salvini je u Italiji svaki dan pokazuje i dokazuje. Međutim, imamo izbor. Na jednu stranu, e, gospodin e, povjerenik nam je rekao da nam treba e, migracija kako bismo Eh, kompenzirali deficit, demokratski deficit, a na drugu stranu imate u Italiji vrlo hrabre eh, geste, hrabre vlade koji eh, pomažu građanima s novcem, s poticajima kako bi poboljšali evropski natalitet. Što se tiče ekonomije, Evropska unija je E, izbacila sve vrsti, e, sve oblike zaštita unutrašnjosti sa upućenim radnicima, e, nelojalnom konkurencijama izvani sa sporazumima o slobodnoj trgovini. Danas se Kina zaštićuje, Sjedinje američke države se, se štite, svi se štite i koriste vrlo često europski kontinent kao mjesto gdje mogu ekonomski slobodno djelovati, a to vrlo često ugražava upravo našu ekonomiju, našu produkciju i naše E, djelatnike i radnike. I tu opet imamo dvije različite vizije. Na jednu stranu imate one koji smatraju da je e, evropski, e, evropsko gospodarsko područje otvoreno igralište ili drugo način razmišljanja mi koji smatramo da, taj, da ga treba štititi i zaštititi. Danas imamo ogromnu neovlasti Europske komisije. Čuo sam e, gospodina Webera, ali znamo i kako razmišlja gospodin Macron koji smatra da trebamo ići još dalje, da trebamo otići stvarno e, prema još više federalizma i e, da, u, da na kraju isključimo i pravilo jedin, jednoglasnog glasanja ili sve ostale vrste glasanja dok, dok na kraju nećemo doći do potpunog totalitarizma. Imamo pet tjedana e, do e, izbora i naravno da će ovo biti e, vrlo važno. Europski kontinent može se oporaviti kako bi ponovno zajedno sve europske države imale veliki utjecaj na svjetskoj sceni. Međutim, E, trebamo se osloboditi od tehnokratskog načina razmišljanja. Europa će e, štititi svoju ekonomiju. Ako to ne učini, postaće sluga drugih e, velikih sila. Europa će braniti svoju će braniti svoju civilizaciju, svoj identitet, svoje korijen. Ako to ne učini, nestat će. Riječ ima gospodin Golniš, nezavisni zastupnik. Gospodine premijeru, dragi kolega, govorite o, budućnosti Europske unije. Moramo biti jasni, e, ta će budućnost biti vrlo tamna ako ne promijenimo perspektivu. U tijekom proteklih 30 godina e, ovdje sam e, vidio prometejsku, lucifersku logiku cijelom svijetu se e, dakle e, se mogu obznaniti načela koja e, izjavljuju, ali ih ne prate. Imamo osjećaj da imaju mandat da apsolutno sve politike oni vode, pa i one koje se tiču intimnog života građana, sve politike europskih građana. Ovdje imamo pravila e, e, jako puno pravila, ali su otvoreni u odnosu e, na države koje imaju jako puno pravila. Vi ste se u vašoj zemlji uspjeli osloboditi od totalitarizma Sovjetskog saveza, ali ne možemo reći da ste sada slobodni od nove Rusije. Trebamo u potpunosti promijeniti naš način razmišljanja. E, u odnosu na trebamo insistirati na obitelji, a ne e, na e, promociji seksualnih manjina koje to uostalom i ne traže. Oslobođenje kapitala tržišta, to ne znači da ćemo imati, da ćemo imati sreću i prosperitet. Trebaju nam jednaki e, građani e, koji svi uživaju revolt naroda protiv onih koji ih žele e, suzbiti, koji ih ne cijene, koji ne slušaju ono što žele. Mi smo ti koji su koji spriječ, i vi spriječavate patriote različitih zemalja da E, zapravo komuniciraju i narod je počeo otvarati oči, vide e, što se događa i sada čuju druge glasove, znaju da je sloboda nacija upravo e, uvjet za preživljavanje tih nacija. Živjela slobodna Europa, Europa slobodnih nacija. Bio sam fleksibilan kod prvog kruga intervencija. Glasovanje je predviđeno u 12.30. Htio bih dati riječ svima onima koji su zatražili sudjelovanje u slobodnom javljanju za riječ, pa vas molim da se sada pridržavate zadanog vremena. Inače nećemo imati dovoljno vremena za obraćanje nekih zastupnika. Budući da je ovo posljednja sjednica, htio bih da svi iziđu iz ove vijećnice zadovoljni, uključujući i premijera Karinša. Imate riječ sada za prvi odgovor. Izvolite. Hvala. Prva, prvi govor, moj prvi govor je bio e, možda dugačak, ali sada ću biti jako kratak. Imamo dva načina da se bavimo e, sa razlikama u mišljenjima. Najbolji način je način na koji to činimo ovdje. Raspravljamo slušamo jedni druge, poštujemo se, a na kraju glasamo i onda odlučujemo. Drugi način je nešto e, kroz što je moja zemlja prolazila dugo vremena tijekom okupacije od strane Sovjetskog saveza. Nemate pravo na riječ, nemate pravo izraziti vaše mišljenje, nema glasanja, neko drugi odlučuje umjesto vas i onda vas gurnu maknu s puta. Jasno je koji je najbolji put. Ja sam zadovoljan i drago mi je da razgovaram sa svima koji smatraju da je najbolje zajedno surađivati. Mi smo bili kadri zadržati suverene nacije sa jakim identitetom, sa e, svojim kulturama, sa svojim e, jezicima, sa svojim povijestima, ali koje su povezane, a da istovremeno radimo zajedno, da otvorimo e, tržište u jedno jedinstveno tržište, to jedinstveni glas koji se čuje u cijelom svijetu. Europska unija nema ništa slično Sovjetskom savezu. Ničeg nema sličnog između Europske unije i Sovjetskim savezom. Ovo je unija slobodne volje. Države članice slobodno sudjeluju u uniji, građani također, iako se građani predomisle, nitko ih ne ispriječava. u tome. U tome jest ovo slobodna unija. To je e, jedinstveni eksperiment u svijetu. Sjedine američke države to je država e, koja se e, temelji na imigraciji. Amerikanci, općenito govoreći, su došli iz Europe, iz Afrike, iz Azije, od sukud i oni nešto ostave iza sebe i postanu zajedno nešto novo. Međutim, mi u Europi ne moramo nigdje otići. Mi jednostavno se okupimo, skupimo i e, idemo dalje zajedno. E, naši su interesi ekonomički, e, ekonomični, naši su interesi politički kako bismo bili snažni zajedno jer kada smo zajedno onda smo snažniji. Hvala lijepo. Hvala na ovom kratkom govoru. Gospodin Kelam. Hvala gospodine predsjedatelju. I meni je ovo posljednji govor u ovom parlamentu. Danas se moramo postaviti pitanje što više možemo učiniti i e, što smo zanemarili. Koji su to aspekti koje smo zanemarili? Europski parlament je e, poistovječio zločine komunista sa zločinima nacista. Radi se ovdje o jednom e, političkom projektu. Da je stvarno e, KGB e, bio osuđen na isti način kao i Hitlerov gestapo, kao kriminalna organizacija, nema nikakve šanse da, e, da, da današnji, da bivši oficir sovjetskog KGB-a bude danas predsjednik Rusije. Ova država e, danas postoji zbog ogromne korupcije. Imamo e, novac iz koji su Rusi ukrali koje je e, oprala upravo Rusija. ako se tome stane na kraj, onda ni Putina više neće biti. Zahvaljujem zastupniku Kelamu koji je dugo godina bio e, zastupnik može služiti kao primjer drugima. To sam više puta rekao, on je meni uvijek bio primjer za kojim se treba povoditi i ja ga cijenim zato što se borio za demokraciju, za slobodu svoje zemlje i za Europu. Zahvaljujem mu zato što je dao veliki doprinos ovoj Europskoj uniji i ovom parlamentu. Sljedeći govornik gospodin Aguilar. Minister, it's the very end of the mandate of this European Parliament and it's time to show Sada smo na kraju mandata ovog e, parlamenta i došao je trenutak da pokažemo koliko mjeri smo zahvalni na vašem govoru, zahvalni na vašem radu i vrijeme je da pozdravimo rad predsjednika Jean-Claude Junckera e, koji e, je e, doista e, držao lijepi govor. Međutim, vi ste rekli da se ne treba boriti protiv populizma, već protiv e, korijena populizma. To e, nije e, nekompatibilno jer kada ovdje upravo u ovom parlamentu čujete kakve e, budalaštine, takve laži, onda se treba boriti protiv toga. Govorili ste o migracijama. Da, naravno da trebamo osnažiti vanjske granice Europske unije. Međutim, solidarnost je također mandat ugovora Europske unije. Solidarnost među državama članicama ili država članica, ono što mogu zajednički učiniti u odnosu na azilante, u odnosu na e, tokove, migrantske tokove. Hvala predsjedniče Tajani, hvala e, premijeru Karniš. Zastupnik Starbati ima riječ. Herr Präsident, äh, Jean-Claude Juncker hat gesagt, man muss... Gospodine predsjedniče, gospodin Jean-Claude Juncker je rekao, Evropu treba voljeti. I ja volim Evropu, ali baš zato što je volimo, moramo govoriti i o njenim slabostima. Ovdje smo čuli da ne želimo žrtvovati svoje građane na oltaru Europe. Čuli smo gospodina Dobrovskog da to moramo učiniti za našu mladež e, jer ne želimo da mladež nam emigrira, želimo uspjeti ovdje gdje jesmo. E, gospodine Karinše, govorili ste o tome da ne želimo da moramo e, vidjeti kako ćemo urediti svoja tržišta. Ako su tečajevi i kamate e, fiksne, onda nam trebaju drugi parametri. Potrebna je prilagodba e, tržišta rada, a ono što bih ja želio ovdje je da u budućnosti se više ne govori kako moramo žrtvovati građane oltaru Europe, nego moramo e, stvarati e, vlastitu radnu snagu. Same zemlje moraju biti konkurentne i to je zadatak koji imamo u budućnosti. E, Mitrofanovs. Gospodin Mitrofanovs ima riječ. Colleagues, uh, initially I was going to speak about uh, brain drain. Govorili smo o, oticaju mozgova mi e, gubimo mlade stručnjake što možemo učiniti na europskoj razini da e, ovo zaustavimo međutim o tome sam htio govoriti ali ipak se moram nadovezati na e, govor našeg premijera karinca zašto zato što je E, zatražio od parlamenta od Europske unije e, da e, prate dobar primjer integracije u Latviji. Ja vam moram reći da to nije doista uspješna priča. To je zapravo strašna, sramotna priča uništavanja manjina nakon proglašenja nezavisnosti ove stranke manjina su dale e, e, naravno bile su za nezavisnost, međutim to više nije slučaj jer e, naše naša djeca više ne mogu ići u školu na svojem materinjem jeziku. Molim vas, drage kolege, nemojte pratiti ovaj primjer. godina, 2000 godine živjeli smo u ovom groznom svijetu gdje smo imali ovu strašnu Europu. Moja e, domovina, nesretna Europa. Ako e, preživite e, bitke, hoćete li i dalje, hoćeš li dalje biti kadra voliti Boga, mir, ljubav. Ja sam zapravo sada citirala e, jednu pjesmu mađarskog pjesnika napisanu 1923. I čuli ste e, dakle prvu i zadnju, e, zadnji stih ove pjesme i to su ovo je moje s Bogom Europskom parlamentu, neka nam Bog pomogne, neka Bog pomogne kršćanskoj Europi. Gospodin Zverima, riječ. Hvala, gospodine premijeru. Što se tiče vaše karijere, način na koji ste vi postali premijer je stvarno primjeran i drago mi je zbog vas. Vi ste bili član moje političke obitelji i velike većine i danas vi vodite efikasno svoju državu. Htio sam to podcrtati zato što sam bio prisutan i vidio sam kojom kompetentnošću i kojom pozitivnošću vi vodite državu i nadam se da će to imati pozitivan utjecaj na vašu zemlju. Ta je zemlja bila u tranziciji kao i moja zemlja, Slovenija, i e, pozabavila se mnogim gorućim pitanjima i to još uvijek radi danas. Postoji jedna, mm, e, jedna osoba u mojoj zemlji koja je osuđena Postoji općenito problem s pravosuđem u svim državama Europske unije. Europska unija bi u nekim slučajevima trebala intervenirati prikladnim mehanizmima e, kad se dolazi do kršenja temeljnih prava u tranzicijskim zemljama. Gospođa Pilar de Castillo. Hvala, gospodine predsjedniče. Jako mi je drago što imamo danas kao gosta premijera koji je bio izvrstan kolega Moram reći da je kristijani Karinš osoba koja je stavila trag u ovom parlamentu. Bio si koordinator, bio si zadužen za jako važne dosije. Ali najvažnija stvar danas je to da si ti za sobom ostavio misiju za Europsku uniju što se tiče prošlosti, sadašnjosti i najvažnije u vezi s time kamo ćemo u budućnosti. I e, u tom pogledu ti si s pravom spomenuo ulogu koju e, odigrava zajedničko tržište, digitalno jedinstveno tržište posebice. Rekao si što već imamo i znaš, kao što i mi znamo, da je glavna prepreka u vijeću to je institucija Europske unije koja najviše pruža otpor. To nije komisija, nije parlament, to je vijeće koje okljeva kad se radi o tome da se uklone te prepreke. Sad smo u privilegiranoj poziciji u vijeću, e, a vi imate e, privilegirano mjesto u vijeću, možete e, jakim glasom zagovarati napredak. Želim vam sve najbolje u tom smislu. Gospođa Kumpula Natri ima riječ. Hvala predsjedniče. Imala sam čast upoznati gospodina Karinša kao zastupnika. dok je bio zastupnik u ITRE-u, radili smo na energetici u Europi. E, jedinstveno tržište je on krasno opisao. Pitala sam se radim li dobro za tu Europu gdje trebamo biti dovoljno e, smjeli i preuzeti prednosti koje smo zajedno stvorili. Više od 20% e, BDP-a svijeta, više od 20%. Dakle, recite mi odakle dolazi ta populistička ideja da se zatvore granice ili e, da se zatvore prolazi u drugim dijelovima kontinenta. Mislim da to ne bi moglo pomoći europljanima ali jedinstveno tržište ima tu prednost da možemo biti smjeli kad govorimo o klimatskim promjenima jer zajedno možemo nešto promijeniti. Nijedna zemlja ne može nešto sama promijeniti. To se događa u obiteljima s djecom. E, netko treba automobil, ali na tržištu danas imamo automobile koji imaju manje emisije. Imamo e, tržište sa više od 20% udjela, to možemo učiniti, možemo imati takve automobile. Na izborima možemo se obraćati građanima. Mislim da svi trebaju znati da također radimo za prava radnika koje trebaju moći prelaziti granice, trebamo pravednija tržišta rada, tržište rada za europske građane. Gospodin Demes Maker ima riječ. Hvala poštovani premijeru. Nakon ovog jakog vašeg govora vjerujem još više snazi malih demokratskih država e, koje su kvalitetne i koje daju dobre rezultate. Small is beautiful. Latvija nakon e, dominacije jačih susjeda pretvorila se, postala uspješna država, a istovremeno vidimo da Europska unija danas ima poteškoća sa ovakvim državama. Katalonije, na primjer, i e, ovakve pokrajine koje su jake, e, smatraju se opasnima u nastojanjima da postanu neovisne i e, vidjeli smo do koje represije došlo u Kataloniji protiv političkih lidera. To je skandalozno. E, politički projekt Europske unije dobit će podršku ako temeljna demokratska prava budu ojačana ovim projektom i zato ja šaljem apel kao mala država e, moramo biti veliki, ne smijemo opravdavati sve što je krivo. Speaker. Poštovani predsjedniče, premijeru, htio bih reći da razvoj Latvije, Estonije, Litve je zapravo e, dostignuće moderne povijesti Europe. To je čudo kojim je postignuta e, sloboda i mir. Prije 30 godina u Švedskoj započeo sam s kampanjom za podršku neovisnosti baltičkih zemalja. Baltičke republike su se tada borile, sastao sam se s Tunom, Sandrom i ostalima koji su se borili za neovisnost e, u sovjetskom teritoriju. A sada moj dobar prijatelj sjedi ovdje i ti si moj dobar prijatelj. Moj dobar prijatelj postao je glavni e, zastupnik u ovom parlamentu i sada vodi slobodnu i neovisnu Latviju. To je čudo i želim reći našim kolegama ovdje, jer za mene je ovo posljednji govor u ovoj vječnici, da je dobro što te imamo ovdje, Kristijaniš Karinč. Ali zar ne trebamo i Koburne Faraže koji će također biti ovdje E, osobe koje će nam pokazati kakav bi absurd bio da nemamo Europsku uniju, jer vi imate viziju političke promjene, e, ne upadate u institucionalne prepirke. E, možemo činiti bolje, a oni pokazaju absurd toga da ništa ne činimo. Vi ste najbolje što imamo u Europi, vaša zemlja, a ja kao šveđanin mogu reći da sam ponosa na to što vas imam kao susjeda. Thank you, Gunnar, for your... Hvala Gunnar na tvom angažmanu u ovom parlamentu. Zahvaljujem. Gospodin Bogović ima riječ. dobar dan, spoštovani Kristjan. da te... Dobar dan. E, dobrodošao, Kristjan. Drago mi je što si se vratio vamo. E, imali smo jako kvalitetne trenutke suradnje u Europskom parlamentu. Bilo mi je drago saslušati tvoje obraćanje i premijer Slovenije je također imao mogućnost doći k nama, ali je odbio poziv. Zahvaljujem tebi što si održao ovaj govor pun elana. Na kraju e, ovog niza premijera koji su došli k nama. Tvoja zemlja je imala tešku prošlost, ti si e, sin imigranata i tvoja prošlost bila teška i zato tvoja pripadnost Europskoj uniji je nešto što me oduševljava. Pripadnost jedinstvenom tržištu je također važna, ali i temeljne slobode. Slažem se s onime što je rečeno Europu treba razvijati i što se tiče zapošljavanja i istraživanja e, u svim perspektivama i trebamo imati više sredstava za to u VFO-u. E, neto e, platitelji u vijeću moraju shvatiti da kroz politiku kohezije i poljoprivrednu politiku mi moramo doći do 3% e, BDP-a kako bi europski projekt postao privlačljiv, privlačljiv privlačan. Gracias, primer ministro. Hvala e, gospodine premijeru. Za vrijeme ovog zakonodavnog razdoblja smo imali priliku s vama surađivali. I ovo je moj zadnji govor ovdje u parlamentu. Radili smo na integriranom tržištu, na konkurentnosti e, i e, mnogo, u mnogo e, predmeta surađivali s komisijom. Vidjeli smo kako se postavljate prema izazovima klimatskih promjena. To je trenutno naj jača opasnost koje, s kojom smo suočeni na ovoj planeti. Surađivali smo na razvoju čiste energije, na obnovljivim energijama. Trudili smo se da se što više prošire e, takve vrste energije, a da bude što manje e, onih e, konvencionalnih izvora. I to i u prometu, i u hlađenju, i u grijanju, u svim primjenama. Zajednički smo radili na pitanjima smanjenja emisija. Govorili smo o zajedničkom europskom zakonskom okviru i rekli smo imat ćemo regulaciju koja će biti doista učinkovita u suzbijanju klimatskih promjena. Europa će imati budućnost samo ako se suočavamo s velikim izazovima. Hvala vam gospodine premijeru na vašem doprinosu. Gospodin e, Hvala gospodine predsjedniče, poštovani kolege i kolegice premijeru. Danas smo čuli više puta da Europska unija i parlament proizvode odlične brojke, statistike i vi ste dobar primjer za to. Radili smo zajedno na pitanjima korupcije i borili se protiv toga. Surađivali smo na pitanjima pranja novca i vi vrlo dobro znate što je opran novac. Ne radi se samo o novcu koji proizlazi iz kaznenog dijela, nego je pitanje zašto se koristi za daljnja kaznena dijela, za terorizam, za e, trgovinu ljudima i drugim, za druge svrhe. U sljedećem sazivu parlamenta htio bih govoriti o tim pitanjima e, i nadovezati se na današnju raspravu. Hvala. Gospodin Lojdere. Gospođo Redere, poštovani kolege, dragi Krišjanis, jako sam ponosna na ovog našeg premijera. Tvoj e, govor je bio briljantan program za budućnost Europe. Nisi izbjegao bolne, bolna pitanja. Zahvaljujem ti na tome. Također sam ponosna na to što si uspjela stvoriti, uspio stvoriti vladu u Latviji sa novim snagama, sa svim time čega su se kandidati bojali. Bojali su se biti kandidati koalicije, ali ti si uspio u tome i teške su zadaće pred nama. Moramo smanjiti troškove zato što manje novca dobivamo od kohezijskih politika Europske unije izravna plaćanja su mnogo puta više struko manja u odnosu na druge države, integracija društva. Čuli smo ovdje e, da politika rusifikacije se nastavlja i mi se i dalje borimo protiv toga. Sada su važna pitanja manjina. Latvija je jedina zemlja u kojoj još uvijek Imamo e, programe školovanja na ruskom i to u cijelom ciklusu školovanja. To je, će biti teška zadaća baviti se time za Latviju kao i za ostale, ali sigurna Europa je u našem interesu, u interesu sviju. Hvala i želim ti sve najbolje. Gospodin Bostinaru ima riječ. Grazie, Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani premijeru, htio bih vam zahvaliti na e, vašem jakom pragmatičnom angažmanu, vašem govoru i zahvaljujem također na realizmu i na dosljednoj procjeni e, i vašem doprinosu. Slažem se s mnogim vašim izjavama. Ja i moja zemlja, Rumunjska, smatramo da je Rusija ono što vi smatrate u vašoj zemlji. U tom kontekstu kako e, Latvija gleda na stvaranje europske obrane i kakav bi bio budući odnos između europske obrane i NATO-a? Kakav odnos trebamo graditi? Hvala vam unaprijed na odgovoru. Gospodin bencen ima riječ. Poštovani eh, predsjedniče, poštovani eh, premijeru, zahvaljujem na ovom eh, govoru koji ima vizionarsku nastrojenost. zahvaljujem što ste govorili o zajedničkom tržištu. Htio bih vas zamoliti da budete glasnogovornik ovakvog stajališta i u vijeću onda kad budu započeli pregovori e, s postkomunističkom ili komunističkom Kinom. Vidjeli smo e, kakve se e, fuzije potiču u Kini sa velikim subvencijama za brodogradnju. To znači da kineski tvrtke e, kupuju i prodaju brodove po niskim cijenama i zbog toga se uništava brodogradnja i pomorski prijevoz kod nas bez obzira na prava, e, pravila VTO-a i na pravila privatnih operatera u Europi koji ne dobivaju subvencije. Ne možemo se skrivati E, iza toga i zato vijeće treba preuzeti tu obvezu i komisija također da riješi taj problem. Hvala. Gospodine ministre, čestitam vam na ovom govoru koji je bio vrlo inspirativan, najbolji koji smo čuli od raznih e, premijera. Sobre politike de i e os fundos de Što se tiče pitanja kohezijske politike i kohezijskih fondova, komisija je dala prijedlog. Primjerice Latvija se tu prilično potrudila. Međutim, 14% e, je izgubljeno. E, Hrvatska je izgubila 5%, Portugal je izgubio. Znači, to su zemlje koje su zapravo izgubile sredstva kroz kohezijsku politiku. Gospodine Kariš, što mislite o tome? Što kanite poduzeti? Hoćete li razgovarati s ministrom Pedrom Markešom? To su zemlje koje su se držale svih europskih pravila. To su Italija, Španjolska. E, e, to su zemlje sve koje daju svoje doprinose, a dobivaju manje sredstava iz tog fonda. Što mislite učiniti u vezi s komisijnim prijedlozima? Hvala gospodine predsjedniče. Premijeru, u vašem govoru ste pokazali svoj mobilni telefon i ispričali ste nam priču o e, muškarcu i trima sinovima. Govorili ste o raznim razlikama, ali neke osobe su napisale pismo latinskoj vladi kako bi se zadržalo e, školovanje na jezicima manjine. Vi ste ih prozvali budalama. Jedna od budala, to sam ja, i moji kolege iz kluba socijalista i demokrata. Gospođo Sargentini, vi ste imali izvrsno izvješće o pranju novca, ali niste rekli ni riječ o e, vašem, vašoj supruzi i e, prodaji nekretnina. To možda nije dobar primjer. Gospodine Karinš, ako želite promijeniti Europu, morate krenuti od sebe. Morate se odreći svog američkog državljanstva. Gospodin Kelly ima riječ. Pet godina ste sjedili ovdje između mene i Gonara, a ti si, bili ste odličan kolega. E, došao sam ovamo prije deset godina, otišao sam u kantinu prvi dan i vjerojatno sam izgledao kao izgubljena duša jer ti neki kolege ste me pozvali na to da ručam s vama. Nisam to zaboravio. E, to pokazuje da si veliki prijatelj Kristijaniš. E, zahvaljujem što si spomenuo Irsku na sastanku Pučana jučer. Još jedno pitanje. Spomenuo si kriminal i pranje novca i to kako si e, riješio to pitanje u tvojom, tvojoj državi? Rekao si da se prebacuje novac iz jedne države u drugu. U sljedećem sazivu parlamenta trebamo pokušati e, smanjiti pranje novca i kriminal za dobrobit građana. Bio si odličan kolega i pozdravljam tvoju novu funkciju premijera. Gospođa Gomeš ima riječ. Welcome, Prime Minister. Dobrodošao premijeru Karinš. Drago mi je što vas vidim danas ovdje. Uživala sam raditi s vama u timu koji je pregovarao o četvrtoj i petoj direktivi protiv pranja novca. E, na temelju e, istražnih povjerenstava Europskog parlamenta o poreznim pitanjima radila se na tim pitanjima kao i vi. Slažem se s vama, trebamo europsko centralno nadziranje pranja novca, ali dozvolite mi da vas pitam sada kao premijer, hoćete li također gureti prema financijskoj jedinici u Europskom parlamentu u sklopu pete direktive e, protiv pranja novca. Hoćete li tražiti reformu PDV-a koju je komisija predložila, a unatoč tomu što e, daje jako puno novca organiziranom kriminalu, a i terorističkim organizacijama kroz e, takozvane karuzel prijevare, kružne prijevare. E, hoćete li također djelovati u području oporezivanja? To je krucijalno pitanje što se tiče komisije kako bismo se borili protiv dumpinga u oporezivanju zbog koje dolazi do narušavanja tržišnog natjecanja. Uh, Hvala predsjedniče. Moje, ovo je moje posljednje obraćanje u Europskom parlamentu. Drago mi je što moj dobar prijatelj, premijer Karinš je danas s nama. Ono što je rekao danas je pozitivan, pragmatičan primjer za budućnost Europske unije. Najbolji način da se borimo protiv populizma i nacionalizma u državama članicama bez obzira jesu li s ljevice ili desnice. Najbolji način je da osiguramo prosperitet u Europskoj uniji. Europska unija nije samo projekt mira, to je također projekt ekonomskog i socijalnog napretka. I vaš program premijeru je danas jasan više trgovine, uklanjanje e, prepreka na jedinstvenom tržištu i borba protiv protekcionizma, više otvorenog ulaganja prema Europskoj uniji, na tržišno natjecanje. Time ćemo imati više ulaganja, više radnih mjesta, više rasta i više nade za budućnost naših građana u Europskoj uniji. Mi smo vam uz bok, gospodine premijeru, i drago nime što je vaša zemlja ušla u područje demokracije i vladavine prava prava i drago nema što ste se danas obratili našem domu. Gospodin Biden Holzer ima riječ. Honorevole Biden Holzer. Gospodin Biden Holzer ima riječ. Ok. Honore Virkunen. Nema ga. Gospodin Virkunen. Arvoisa. Gospođa Virkunen. Hvala predsjedniče. Za razliku od mnogih kolega, eh, ja bih htjela da to ne bude moj posljednje obraćanje u ovom domu. Zahvaljujem se gospodinu premijeru na energiji i pozitivnosti koju je unio u svoje obraćanje. Bilo je zadovoljstvo surađivati s vama tijekom ovih godina u odboru INTA. Kad smo započeli ovaj mandat, prioritet bio je stvaranje radnih mjesta, više ulaganja i novih tvrtki. Mislim da smo bili uspješni, imamo više radnika u Europi danas imamo više ulaganja i stopa rasta je viša u odnosu na prije krize. Ali međunarodno natjecanje je teško, e, digitalno tržište se mijenja. Što mislite da bi Europska unija i države članice trebalo učiniti? Na čemu bi se trebali usredotočiti kako bismo jačili naše gospodarstvo u budućnosti? Gospodin Valčitis ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine premijeru. Danas bih se htio zahvaliti upravo vama na odličnom govoru koji ste održali. Vi ste govorili o prošlosti ne samo Latvije, nego i drugih baltičkih država, Litve i Estonije. Neću vam danas postavljati pitanja. To je moj posljednji govor u ovom domu. I danas bih vas samo htio potaknuti na to kao predstavnik vijeća da date potporu stvaranju energetskog tržišta, a kao drugo potičem vas na to da potaknete e, željeznički projekt na Baltiku, da se koncentrirati na socijalnu pravdu i s pravom da potaknete pitanje plaćanja u poljoprivredi o kojima ste danas govorili. Želim vam sve najbolje u osobnom i profesionalnom životu. Hvala. Ja, Hvala gospodine predsjedniče. Želim se zahvaliti eh, Anisu Karinšu. On je u svome govoru spomenuo doista bitne stvari. Što se tiče digitalnog tržišta, imaš pravo. Ako ne želimo E, probiti sve granice, pogotovo za roaming, onda nam neće uspjeti e, stvoriti učinkovite platforme koje trebamo u Europi. Trebamo mogućnost da imamo jednu te istu SIM karticu koju možemo kupiti u svim zemljama članicama. Trebamo dobro područje gdje se razvijaju tehnologije jer će to odlučiti o našoj budućnosti. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama koji su se borili za zajedničko digitalno tržište i tako osigurali budućnost naše mladosti. Hvala. Gospodin Anco. Um, Hvala na ovoj sjajnoj mogućnosti. Poštovani kolege, za mnoge osobe ovdje je to E, mog zastupnika ovdje je zadnja mogućnost obraćanja ovom parlamentu. Za mene je e, također tako. Ja sam novi zastupnik, pridružio sam se Europskom parlamentu samo prije deset godina. To je za mene prvo i posljednje obraćanje u ovom domu. pa molim vas da mi onda date dvostruko više vremena jer to je za mene prvo i posljednje obraćanje. Zahvaljujem gospodinu premijeru. Ja sam htio postaviti isto pitanje kao i kolega iz Rumunjske o europskoj obrani. Htio bih vas nešto pitati o odnosima između Europske unije i Rusije. Rusija je prekršali međunarodna pravila i e, ilegalno je okupirala Gruziju, dio Ukrajine, e, Moldovu što vi mislite o tome i kako gledate na taj težak odnos koji imamo s Rusijom zbog onoga što ona čini? Kako će se to razvijati u budućnosti? Hvala i još jedno što ste mi dali priliku da vam se obratim. Htio sam vam dati još jednu minutu, ali vi to niste iskoristili. E, gospodin Andru Kijene, je li on prisutan u dvorani? No, allora... Nema ga. Time zaključujemo slobodno javne za riječ, a sada riječ ima gospodin premijer Karinč. Izvolite. Oh. Gospodine predsjedatelju, dragi kolege, ja sam puno bilješaka napravio dok ste govorili i puno toga imam za razmišljanje. Teme, sigurnost, energija, kohezija, poljoprivreda, imigracija, pranje novca, socijalna Europa, EU, Rusija, sve to. Ako bi stvarno pokušao odgovoriti, onda bi moj drugi e, govor bio stvarno dulji nego prvi, pa to jednostavno neću učiniti. Ali ono što želim učiniti, to je da kažem nekoliko stvari. Kao prvo, kao nekadašnji e, zastupnik želim svakom od vas zahvaliti e, na mogućnosti časti časti, čast koja mi je bila raditi s vama. Tijekom proteklih skoro deset godina E, to je za mene bilo jedno fantastično iskustvo. E, moram malo emocionalno reagiram, ali stvarno vam želim svima zahvaliti na fantastičnoj suradnji. Za mnogo od vas kažete da je ovo vaš posljednji govor u parlamentu. Ali meni je ovo prvi govor u parlamentu kao premijer pa e, mi je to sada još veća čast. A sada nešto u odnosu na ovu raspravu koju smo imali, dragi kolege. Europska unija nije perfektna, naravno da nije perfektna. I kada nam glasači kažu da nešto ne ide, nije u redu, onda ih trebamo poslušati. Ne možemo im reći, ma ne, sve je u redu. Ne, moramo slušati. Moramo ih čuti jer ljudi su zabrinuti ili za svoj posao ili u odnosu na imigraciju ili u odnosu na klimu ili sigurnost, ali sve su to pravi problemi. Međutim, imamo i prave odgovore. I možemo e, u budućnosti nastaviti raditi zajedno kao unija suverenih nezavisnih nacija. Ne ustupamo ni jedan kvadratni centimetar nacionalnog identiteta, jezika, kulture, ali smo ipak zajedno kako bismo se zajedno borili. Mi smo unija vrijednosti, sloboda, demokracija i vladavina prava. Kao Latvijac mogu vam reći da mi znamo šta to znači živjeti bez slobode, bez demokracije i bez vladavine prava. Ovo nije nešto što bi iko ikada trebao doživjeti. Imamo e, jedan ključni način kako potaknuti gospodarski rast unutar Europske unije, a to je jedinstveno tržište. Trebamo e, jednostavno ukinuti unutar EU-a sve prepreke jedinstvenom tržištu, trebamo stvoriti takav e, poslovni okoliš da sva naša poduzeća e, mogu postati pravi igrači koji e, nešto znače na međunarodnoj pozornici. E, pitanje imigracije Njime se možemo pozabaviti tako da ćemo osnažiti vanjske granice. To je nešto što moramo učiniti jer time što ćemo osnažiti vanjske granice onda možemo držati unutarnje granice otvorenim i time nećemo ugroziti jedinstveno tržište. Možemo imati e, pravu, jasnu, inteligentnu tranziciju prema e, čistoj energiji. Dakle, tržište je ono koje treba e, dopustiti slobodu e, cijena i onda ćemo imati bolju zelenu energiju i bolju tranziciju. Što se tiče naše zajedničke sigurnosti, ne vidim nikakvu kontradikciju u tome što e, smo članovi NATO, kao što je to recimo moja država, ili i snažnija suradnja u pogledu obrane europskih država. Mi možemo biti članovi Europske unije i možemo doprinijeti sigurnosti Europske unije isto, a da smo istovremeno članovi NATO-a. E, moramo osigurati sigurnost informacija i vrijeme je da stvarno ozbiljno počnemo razmišljati o zakonodavstvu, e, da vidimo kakva je odgovornost e, društvenih mreža i platformi za društvene mreže u odnosu na dezinformacije i širenje dezinformacije. Jer to i nije nešto što, što možemo prihvatiti u demokraciji. Ne moramo se boriti protiv populizma. Neobvezatno. Populizme slušaju ljudi koji su nesretni moramo eh, pogledati što je uzrok tome. Moramo podsjetiti narod da smo eh, kao Unija jednostavno snažniji. Kao eh, hrpa nekakvih štapića. Uzmite štapić, svaki od štapića možete naravno slomiti, ali ako ih pogledate zajedno, onda to ne možete učiniti. I naša, to su naše ideje, naša ideja slobodnog tržišta i onda mi možemo prodati u tuđa tržišta, na druga tržišta, a ne da oni prodiru naše ako smo zajedno. Dakle, pred nama je jedna velika odgovornost, a odgovornost je da preuzmemo te vrijednosti sloboda, demokracija i e, pra e, vladavina tržišta, da to dovedemo na slobodno tržište, mirovni, na miran način, e, tako da raspravljamo, tako da uključimo građane i onda idemo dalje zajedno. Hvala.